Uh, Poštovani kolege, dopustite da započnem sa poslijepodnevnim dijelom sastanka. Sjetit će se da smo se prije godinu dana, više ili manje, sastali sa mladim ljudima koji su razgovarali o izbornom pravu, naročito sa austrijskim kolegama i u svojem prijedlogu su predložili da smanje dob za glasovanje na 16 godina. Mi smo to stavili u prijedlog, no neki e, klubovi zastupnika su odbacili tu zamisao da se dob za pravo na glasovanje spusti na 16 godina. U Ujedinjenoj kraljevini je također iznesen taj prijedlog e, prilikom referenduma, ali je također odbačen. Dakle, ove godine imamo raspravu sa našim mladim kolegama kao nastavak Europskog skupa mladih koji se održao od 20. do 21. svibnja u Strasburu na kojem se raspravljalo o budućnosti Europe, o demokraciji, o sudjelovanju mladih u političkom životu i sada u listopadu i studenome u Europskom parlamentu imamo sastanke sa kolegama koji su sudjelovali u tom skupu u Strasburu u Svibnju. I želimo iskoristiti ovu priliku kako bismo saslušali njihova promišljenja o ovim pitanjima koja su također važna i za odbor AFKO. Danas želim ukratko predstaviti naše kolege koji su ovdje s nama. S moje lijeve strane je Nikolas Edinger koji je iz Austrije student druge godine. Ako želite kasnije nešto dodati o sebi, možete to i učiniti. Vi studirate pravo na sveučilištu u Beču. Onda Janis Loc iz Nizozemske koja je bivša studentica, dakle u međuvremenu je diplomirala iz Nizozemske, ali sada živi u Ujedinjenoj Kraljevini i tamo i radi. Leoni ne samo da je diplomirala europsko pravo, nego se bavi pisanjem i pjevanjem. Dakle, drago mi je da imate druge mogućnosti ako slučajno izgubite radno mjesto, dakle, barem možete pjevati za nas. I tu je se ovo iz Ujedinjene kraljevine, također diplomantica koja radi kao vječnica u jednom od londonskih vijeća. Se je zapravo dio javne uprave u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, drago mi je što ovdje imamo dvoje kolega koji su usko vezani za Ujedinjenu kraljevinu. To daje dodatnu dimenziju našoj raspravi. Kako će cijela rasprava teći? Dakle, imat ćemo tri kuga pitanja, odnosno komentara zastupnika, članova odbora ako o tri teme. Prva tema je budućnost Europe nakon Brexita, druga je aktivno sudjelovanje, odnosno aktivno građanstvo i treće je uključenje mladih u politički život Europe. Dakle, moramo naučiti kako biti disciplinirani u izlaganjima i tradicionalno mi u parlamentu obično damo nekome minutu i pol do dvije, no izuzetno ćete ovaj, ovaj put dobiti e, malo više vremena i izuzeće je dati pet minuta na plenarnoj. E, mi smo izvorili određeno vrijeme za to kako bi ova rasprava bila što živahnija. Dakle, probat ćemo dati e, mogućnost našim gostima da iznesu svoja promišljanja o ovim navedenim temama, a onda ćemo zamoliti zastupnike Europskog parlamenta da reagiraju na to. Započinjemo sa budućnošću Europe nakon Brexita, a to je jedno od pitanja o kojem se raspravlja diljem Europe, ne samo u Briselu. Svi razgovaramo o tome što će se dogoditi ako dođe do Brexita, ali sigurno i znate da su tijekom referenduma o Jedinoj kraljevini mladi odbili izlazak i veliki dio mladih od 18 do 24 godine je glasovalo za ostanak u Europskoj uniji. Dakle, imat ćete dvije minute, prvo Leoni, da nam kažete što mislite da je važno za budućnost Europe nakon Brexita. Leoni, izvolite. Ja e, želim predstaviti e, izlaganje o pravu inicijative Europskog parlamenta. Proces odlučivanja nije dovoljan ako želimo da građani ponovno steknu povjerenje u Europsku uniju. Brexit je pokazao da većina ljudi u Velikoj Britaniji više ne vjeruje u Europsku uniju, no poricili bismo istinu kada bismo smatrali da se samo Ujedinjena kraljevina nosi s ovim problemom. Zbog toga Europska unija treba promisliti o svojoj metodologiji. Kad bi se parlamentu dalo pravo inicijative, to bi bio važan prvi korak, zato jer bi na taj način parlament mogao istinski predstavljati europske državljane. Europska komisija često se bavi vrlo tehničkim pitanjima i previše je udaljena od europskih građana kako bi mogla znati što je potrebno. Iako se e, o inicijativama raspravlja među europskim institucijama prije nego što se prijeđe na prijedlog, to nije dovoljno kako bi se osiguralo da se čuju svi glasovi u Europi. Pravom inicijative Europski parlament bi stekao mogućnost baviti se više pitanjima. S jedne strane mogli bi se baviti pitanjima birača i povećati osjećaj među građanima da ih se sluša i da su oni značajni. I to bi s druge strane povećalo transparentnost i legitimnost europskog zakonodavnog procesa. Inicijativa u donošenju e, zakona bi bila prerogativa same Europske unije i Europskog parlamenta, naročito europskih državljana na taj način. Također, jedna e, prednost toga sustava bi bila poboljšanje dijaloga sa nacionalnim parlamentom, zato jer bi se zakoni odmah pretakali u nacionalno zakonodavstvo i to bi ubrzalo donošenje zakona u Europskoj uniji. Moramo učiniti sve što je naše moći kako bismo povratili povjerenje ljudi u rade Europske unije i ja čvrsto vjerujem da je pravo inicijative Europskog parlamenta jedan od načina kako povratiti to povjerenje. Hvala vam. Hvala. We, don't do it often, so Ne činimo to često, tako da ste zaslužili ovaj aplauz. Dakle, mislim da možemo sada prijeći na e, Nikolausa koji će govoriti o drugom prijedlogu. Moj prijedlog se također bavi vraćanjem povjerenja u Europsku uniju. Kako bismo vratili povjerenje ljudi u Europsku uniju, ja se zalažem za demokratski i transparentni proces donošenja odluka. To znači dvije točke. Dakle, prvo, provedba eh, obveznog registriranja eh, lobista u očevidnike i također eh, razmjena tih informacija između institucija. To je važno zato jer mnogi smatraju da u EU nedostaje demokratičnost i transparentnost u donošenju odluka. Odluke koje donosi Europska unija često ne predstavljaju volju naroda, zbog čega se neki boje da oni moći proguravaju zakonodavstvo na mala vrata i to može dovesti do negativnog ozračaja u javnosti i također mogućih ekstremnih scenarija poput Brexita. Kako bi se to spriječilo, moramo građanima dati u to kako se donose odluke i kako utjecati na to. Dakle, pregled lobista u registru transparentnosti bi bio dobar način kako bi se osigurala transparentnost u procesu donošenja zakonodavstva. Također, sastanci lobista sa zastupnicima trebao bi se bilježiti. Također, treba E, omogućiti savjetovanje građana putem e, otvorenih platformi i drugih događaja. A ako želite raspraviti o ključnim pitanjima za budućnost Europe, onda treba e, ojačati povjerenje u institucije i zbog toga građani trebaju sudjelovati u političkom životu na lakši način e, putem recimo konzultacija sa građanima, javnih rasprava, putem e, otvorenih platformi i javnih događanja koje bi se mogli odigrati u predstavništvima parlamenta u svim zemljama kako bi se raspravljalo o europskim prijedlozima zakonodavstva i to bi omogućilo građanima da sudjeluju u tom procesu i e, razmjene mišljenja i stavove o glavnim pitanjima i na taj način bi se ojačao povjerenje u Europsku uniju. Hvala vam na vašoj potpori i na pozornosti. Hvala Nikolaus. zanimljivo je da se oba prijedloga bave pitanjem povjerenja i jačanjem istoga. Mislim da ste na sličnom tragu, no mi smo naviknuti na raspravljanje o institucionalnim aspektima, a gubimo iz vida ova pitanja koja ste vi upravo postavili. Richard Corbett je htio reagirati? Ne? Čuli smo samo dva prijedloga, onda ćemo čuti vaše komentare i onda ćemo prijeći na drugu temu. Prvo George, onda Richard. Dakle, evo prvi komentar na ono što ste vi e, rekli. Imate samo dvije minute. Imamo vremensko ograničenje, svi isto. So, okay, so you can start, yes. Okay. Well, first, well done, very well presented, uh, well argued. Hvala. Dobro argumentirano. Kada je riječ o pravu inicijative, istina, ljudi kada biraju zastupnika u parlamentu žele da oni provode svoja obećanja, dakle postoje određena očekivanja o tom e, smislu. Parlament na neki način ima prave inicijative koje nije potpuno očito, nije u potpunosti odsutno. Mi imamo pravo zahtijevati od komisije da izradi prijedlog i imamo različitih načina izvršiti pritisak na komisiju ako to ona propusti učiniti. Mi smo se saživili sa tim sustavom e, i to nije toliko loše kada to usporedite sa nacionalnim e, parlamentima, recimo poput mojega e, koji imaju pravo inicijative, no zapravo imamo lutriju sa predlozima zastupnika od kojih većina se ne usvaja. Dakle, situacija nije toliko loša, ali ipak. Evo, transparentnost. Upravo jutros na ovom odboru smo glasovali za reviziju poslovnika parlamenta, što će se usvojiti u prosincu i to donosi čitav paket mjera po pitanju transparentnosti od zakonodavnog otiska kako bi izvjestitelji mogli napisati s kime su se sastali i također sroža pravila o proračunu, tko smije ulaziti ili ne smije ulaziti u zgradu, zatim E, izjave zastupnika o financijskim interesima i tako dalje. Dakle, tu je čitav popis stvari, nemam sada vremena ulaziti u to, ali kada bi se to pogledali, mislim da bi se bili vrlo zadovoljni. Dakle, evo, tu je učinjen napredak. Hvala. E, Đorđe je također htio uzeti riječ propusila e, propustila sam e, predstaviti zastupnike Richard Corbett e, iz Socijalista i Demokrata, George Shefflin, Britanac i Mađar je član kluba zastupnika Pučana. Dobrodošli. Imam nekoliko razmišljanja. Evo, jedan ispravak kada je riječ o pravo inicijative parlamenta. To možda sadrži jednu omašku u čitavoj slici stvari. No, evo moje pitanje za vas. Smatrate li da postoji da bi trebala postojati europska politička dimenzija i ako ona postoji, kako se to povezuje sa e, zemljama članicama? To je ključno pitanje. Kada je riječ o vraćanju povjerenja ljudi u procese europskih integracija, postavlja se pitanje postoji li europski politički identitet, jer ako takav ne postoji, onda je to samo glas osamljenika u pustinji. To je jako lijepo, ali nećete time nikamo doprijeti. Osim toga, volja naroda koju je Nikolaus spomenuo e, je zapravo način kako da vas se optuža populizam za demagogiju. Imamo raspravu koja je u tijeku i oni koji se u toj raspravi pozivaju na narod optuženi su da su populisti. Dakle, budite oprezni. I još nešto, transparentnost ne povećava automatski povjerenje. Ne postoji korelacija, niti obrnuta korelacija. Dakle, tu budite vrlo oprezni. I Sviđa mi se vaša pretpostavka o angažmanu. E, ljude treba politički motivirati. E, imaju li oni pravo zapravo biti politički neutralni? Evo, mislim da sam se držao zadanog vremena. Hvala, želite li odgovorite Ne, e, gospođa Mercedes Bresso je zatražala riječ e, iz kluba socijalista i demokrata iz Italije. Evo, ako možete staviti slušalice, govorit ću talijanski. At least if you don't speak Italian. <laughs> Osim ako ne govori talijanski. Evo i ja vam e, zahvaljujem na ove dvije teme koje su jako zanimljive. Po pitanju prve ideje, a to je pravo na inicijativu Europskog parlamenta, da to je zaista vrlo snažno ograničenje koje mi poprilično osjećamo. u ova dva izvješća koja ovaj odbor priprema upravo e, u e, u okviru ovog e, proslave 60. godišnjice ugovora iz Rima koje bi se trebale proslaviti na e, sjednici u e, prosincu i također u izvješću Gija Ferhovštata koji govori o mogućim izmjenama ugovora je predviđeno i također to pravo na inicijativu Europskog parlamenta. To je složeno pitanje, ali trenutno se raspravlja i o eventualnoj mogućnosti zvanog zelenog kartona za nacionalne parlamente e, da predlažu ne tekstove, znači prijedloge zakona, nego ideje, odnosno da damo pravo na političku inicijativu nacionalnim parlamentima. To je znači jedno diskutabilno pitanje, ali e, bit će zanimljivo također i čuti kako vi na to gledate. Htjela bi još dodati nešto po pitanju transparentnosti. To je jedna od tema na kojoj parlament e, jako puno radi. E, također radimo na izvješću e, i spominju se stvari koje je već i Richard rekao. Odbor je predložio među institucijski sporazum o tom registru, zajedničkom registru, znači za transparentnost između tri institucije, komisije, parlamenta i vijeća i mi sada započinjemo pregovore kako bismo došli do tog e, sporazuma. To će biti vrlo važno i to će biti jedinstveni sporazum koji će biti i snažniji i transparentniji. Dakle, osoba će znati gdje je točno tražiti, a neće morati kopati po e, različitim registrima. Hvala. Uh, Hvala. Leoni i Nekoraus, možete uzeti riječ, možete odlučiti sami e, redoslijed, imate minutu po glavi za odgovor. Biće teško jer imam samo jednu minutu. No, ono što su rekli gospodin Corbett i Flynn eh, se povezuje sa jasnoćom. Zapravo, mnogi ljudi ne eh, razumiju način na koji rade europske institucije, zato jer su one dosta zatvorene i ja bih u idealnom eh, svijetu doista htjela vidjeti europski politički identitet i političku dimenziju jer e, mi smeta što mogu glasovati samo za nizozemske političare koji se kandidiraju za Europski parlament, ali to je naravno teško ostvariti. Dakle, mislim da bi prvi korak morao biti unošenje veće jasnoće u način rada parlamenta i to razjasniti ljudima koji nemaju diplomu iz europskog prava i koji nemaju e, pravno obrazovanje. Dakle, njima omogućiti razumijevanje europskog sustava kako oni ne bi bili skloni populizmu i zapravo e, stekli mogućnost samostalnog razmišljanja i e, više povjerenja u Europe, u Europu. Hvala. E, Nikolas. E, kada je riječ o prvoj i posljednjoj izjavi, dakle, spomenuli ste da postoji inicijativa za jačanje transparentnosti. Mislim da je to sjajno, to je upravo ono što nam treba. Ono što mladima i ljudima to smeta je osjećaj e, da ne mogu sudjelovati u političkom procesu zato jer, kao što sam prije spomenuo, mnogi vjeruju da se zakonodavstvo provlači na mala vrata. Tako da se ne slažem sa e, tvrdnjom da nema korelacije između povjerenja i transparentnosti. One nisu uvijek u uskoj svezi, ali problem s kojim se nosite sada jest nepovjerenje zbog netransparentnosti ili barem zbog dojma netransparentnosti. Možda je to posljedica i loše komunikacije, to ne možemo znati, ali to je razvidno u Europi, ali i u SAD-u, budimo iskreni. Očito je da se ljudi e, osjećaju nevezani za politiku, zato jer smatraju da se sve odvija iza zatvorenih vrata. Ja ne bih e, se smatrao populistom. E, populisti možda jedino govore o istim pitanjima, ali na gori način e, i političari, međutim, trebaju nastaviti riješiti problema. Nadam se da je to upravo ono što mi činimo. redu, to su bile snažne izjave. Hvala vam lijepa. A sada možemo prijeći na drugu temu, a to je aktivno sudjelovanje građana. Dakle, ne samo u kontekstu europskih integracija, nego vi možete odlučiti hoćete li govoriti o lokalnom kontekstu ili o europskom kontekstu svojim aktivnostima kao građana. To je svakako zanimljivo i za Europu i za lokalne razine. Dakle, ste jaki u ovo i onda oni. Gospodo zastupnici, možemo li danas biti iskreni? Mi Smatramo da je Europska unija starija, tradicionalnija i ceremonijalnija od svoje stvarne dobi i zapravo koristi također i složenu terminologiju, no time otužuje brojne mlade europljane koji bi htjeli sudjelovati u europskom političkom pokretu. Zbog toga trebamo pomladiti Europu. Ja predlažem da se osnuje online platforma kako bi mladi europljani mogli djelovati kao savjetnici u ključnim aktivnostima Europske unije. Moramo imati na umu da mladi ljudi poštuju tu jedinstvenu različitost, ali moramo također uvidjeti da postoje i mladi ljudi koji su iz nepovoljnijih okolnosti Dakle, trebamo biti svjesni toga u Europskoj uniji i trebamo privući e, mlade iz različitih organizacija za mlade. Ova online platforma koju predlažem omogućila bi mladima da e, djeluju poput školskih inspektora. Svi bi mladi mogli unijeti svoje znanja o to i prepoznati ključna područja koja treba poboljšati i iznositi preporuke, davati savjete e, i zastupnicima i tajništu. Ova online platforma omogućila bi mladima da pomlade parlamente, kandidature, procese, odbore na inkluzivan način i to bi omogućilo mladima, naročito onih koji su došli iz nepovoljnih okolnosti, da se uključe u to. Dakle, oni bi ukazali na to koliko je lakše razumjeti Europa, ali također mogli bi ukazati i na eventualnu diskriminaciju. Kada bismo to postupili i to eh, kad bi trajalo deset godina, eh, onda bismo vidjeli bolje inkluzivnije politike i eh, pomlađene inicijative za vlade i usluge. Pozivam Europski parlament. ponovit ću. Pozivam Europski parlament da uvede sustav e, aktivnog građanstva i obrazovanja u Europi u školi kao dio doprinosa kvalitetnom obrazovanju u zemljama članicama. E, to bi se učinilo pomoću smjernica nastavnicima o tome kako govoriti o građanskom odgoju u svim zemljama članicama. Moramo motivirati ljude da budu politički aktivni i budu odgovorni građani od malih nogu. Brexit, e, ponavljam, je sada dokazao da većina ljudi da e, oni ne vjeruju Europa, ali također pokazao i mjeru u kojoj ljudi ne razumiju sustav Europe. Kao nizozemka s pravnom diplomom koja živi u Ujedinjenoj Kraljevini suočavam se sa dilemom o tome što će biti nakon Brexita gotovo svakodnevno. Svakodnevno mi je sve jasnije da oni koji su glasovali za izlazak e, su to učinili jer krivaju Europu za ono što nema veze sa europskom politikom. Kako bismo to promijenili, kako bismo povećali politički angažman sa europskim institucijama, a Europski parlament eh, bi trebao uspostaviti aktivan građanski odgoj u Europi i ljudi diljem Europe trebaju moći shvatiti svijet oko sebe, a učenicima treba pokazati na koji način sve što se događa utječe na njih, a nastavnicim trebaju pomoći razumjeti kako se nositi s pitanjima do kojih im je stalo i kako sudjelovati. Dakle, to razumijevanje će pomoći eh, spremnost mladih da se uključe u europski sustav i također da odu na birališta. Ne možemo reći da e, Europska unija nije složena, ja ne tvrdim da je u potpunosti razumijemo i znamo da je teško od ljudi tražiti da podupru nešto što ne razumiju. Bez čvrstog znanja o djelovanju Europske unije i dalje ćemo imati problem u održavanju Europske unije koja je donijela mnogo toga dobroga u gotovo 60 godina postojanja. Europska unija se razdvaja i trebamo to spriječiti upravo obrazovanjem o, građanskom e, djelovanju i političkom sudjelovanju. Hvala. Tko želi započeti raspravu? Đorđe? Hvala vam lijepa. Gospođa ovo bit ću izuzetno ne cool. Ja sam prilično stariji od Europske unije i zapravo općenito sam prilično star. Tako da imam drukčije mišljenje o čitavoj stvari. No, ipak, e, ja podržavam e, doprinose od svih dobnih skupina, ne samo mladih. Naravno, mladi mogu osmisliti inovativne ideje, ali zapravo e, demografsko, težište društva su osobe starije od 60 godina. Na to se trebamo usredotočiti i uz pomoć biotehnologije ljudi poput vas će živjeti do 130. godine života. Te godine vrlo brzo brzo prođu, pitat ćete se u 60. ili 50. godinama, e, mislit ćete da su mladi vrlo strašni. Dakle, govorimo o e, različitosti, a različitost e, dobnih skupina mora biti dio vašeg modela. I vratimo se prethodnom razgovoru. Imamo sociološke dokaze da e, različitost donosi nepovjerenje. Sjetite se e, Danske koji je to pokazao, nažalost. Da, očekujem e, dosta snažne reakcije. Richard, Mercedes. Mercedes. Molto... Mm, Evo, vrlo kratko. Što se tiče potrebe za snažnim građanskim obrazovanjem u Europskoj e, uniji, E, u tome se svi slažemo. Europski parlament je u nekoliko navrata zapravo se angažirao kako bi se nešto napravilo u tom smjeru i kako bi se aktivirali i proveli ti programi za znači, građansko obrazovanje u Europskoj uniji. E, teško je cijeniti neku instituciju ako ne znate kako ona funkcionira, onda ne možete vidjeti ni koji bi mogli biti problemi s kojima se ona suočava. E, što se tiče jednog od prijedloga koji se dali ranije, a to je da se mora jako puno toga napraviti e, na poboljšanju naših online savjetovanja. Kao što znate, to je već propisano pravilima, ali oni su dosta hladni, to su samo tekstovi, o, tekstovi zakona, ne govori se o načelu o politikama, o našim akcijama i zato je jako teško normalnim mladim ili starijim građanima da se zainteresiraju za te teme. Znači to su više savjetovanja koje su usmjerena e, na lobije. Zato mislim da e, bismo i po pitanju toga e, rado čuli vaše prijedloge. Odnosno, po pitanju kojih tema bismo mogli bolje organizirati saslušanja online kako bismo ih učinili e, što zanimljivijima, kako bi ta razmjena bila aktivnija. Ja mislim da bi to trebale biti velike teme koje su vezane uz e, politiku, a ne toliko rasprave o zakonodavnim prijedlozima ili pak izmjenama zakona. Također bih e, htjela zapravo od vas zatražiti neku sugestiju kako bismo zajednički možda na tome. Hvala. Richard, možda da malo oživimo našu raspravu. Ja se ne slažem sa Georgijem što se tiče mladih. Ja nisam, naravno, još toliko star kao ti, ali kada dođemo u našu dobu, onda možda imamo ograničen pogled i uvijek je dobro imati nekoga tko će pogledati na to iz jedne svježe perspektive bez nekih predrasuda. Isto tako mi imamo naše iskustva, znamo kako se snalaziti po institucijama, kako da se sasluša naš glas i tako dalje. Mladi ljudi često nemaju, zbog toga su nam potrebni mehanizmi kako bismo im dopustili da izraze svoj stav, iako se ne slažemo nužno sa svime što ćemo čuti. Bio sam iznenađen kada ste rekli da je naša institucija pomalo ceremonijalna kada netko dolazi iz Velike Britanije, nama kaže da smo mi ceremonijalni, pa pogledajte Britanski parlament, e, način na koji su raspodijeljeni e, jedan preko puta drugoga. To je sve dosta popunjeno sa ceremonijom. Mi smo više usredotočeni na dijalog i na posjesne rezultata. Dakle, kad se nas optužuje zato da smo ceremonijalni, da sam pomislila da to ne može biti istinito, ali možda ipak postoje stvari koje možemo poboljšati. Hvala vam na tome. Hvala, pola minuta za mene. Dakle, imat ćemo tri pol reakcije od strane zastupnika. Mislim da se inače svi slažemo da nam je potrebna Europa koja će biti inkluzivna i sa sudjelovanjem ljudi, ali kada govorimo o aktivnom građanstvu, onda govorimo o pravima, pravima građana, a ne govorimo nikad o njihovim odgovornostima a nakon britanskog referenduma smo zapravo vidjeli upravo to koliko su građani odgovorni za budućnost e, Europske unije i za unije uniju općenito. I sada ste vi na redu, tko će prvo, prvi govoriti, možda vi, Leoni, ne, Seji. Pa, možda biste me mogli kao prvo nazivati mojim imenom, a ne prezimenom, to bi već bilo manje ceremonijalno. Možda bismo se mogli riješiti tih nepotrebnih formalnih aspekata. To bi već s time ne bismo već nešto postigli. Zatim isto tako mislim da raznolikost dovodi do toga da se više prenose mišljenja ljudi, više njihove strasti, ono što ih zanima i stoga moram reći da se ne slažem s vama. Isto tako uključiti mladih ljudi u to da europski sustav bude jednostavniji će pomoći svim generacijama. Ja duboko vjerujem u međugeneracijske politike, ali danas radi o tome kako možemo poboljšati aktivno građanstvo mladih i moja ideja se ticala toga. Hvala lijepa. Završili smo s ovima pa možemo prijeći na... A ne, Leoni, ispričavam se. Ja nemam nikakvih prijedloga što se tiče samih tema, no sigurno možemo to integrirati u primjerice kurikulume u srednjim školama. Iz mog osobnog sustva mogu reći da mi nikad nismo govorili o aktivnom političkom angažmanu. Mnogi su profesori se toga bojali, zato što su se bojali nama pokazati vlastite političke zamisli to nije bilo dozvoljeno i stoga bi smjernice i najbolje prakse s razine Europske unije bile tu velike koristi kako bi profesori i učitelji vidjeli kako mogu stupiti u taj dijalog i kako mogu hrabriti mlade ljude da zauzmu određene stave i da preuzmu te odgovornosti. Čim počnete s time da podučavate mlade ljude kako da stupaju u taj dijalog, oni će sami dobiti tu želju da to učine. Ja to sjećam kod sebe i kod mojih prijatelja. Čim znamo o čemu se radi, odmah želimo stupiti u dijalog i želimo nešto promijeniti i aktivirati se. Hvala. Sada ćemo prijeći na zadnju točku. To je politički angažman mladih. To je vrlo važna tema za sve nas, mislim, zato što kad kad dobijemo osjećaj kao što je Georgi rekao, da mladi ljudi misle da im politika nije potrebna u životu, da im je dovoljna tehnologija. Ne znam što vi mislite o tome. Prvi govornik će biti Nikolaus Edlinger, a želim svim drugim zastupnicima reći koji su nam se sada pridružili da imamo jednu minutu za odgovor na ono što smo čuli. Dakle, ako netko se još želi javiti za riječ, osim ovih tehnologija tih smo već imali, onda možete slobodno učiniti. Nikolaus, izvolite, vi ste na redu. Hvala vam lijepa ja vam želim ponovno predložiti da se smanji e, dob za glasanje na 16 godina kako bi se povećao angažman mladih u političkom životu Europske unije. Ta ideja već dugo vremena opticaju i u različitim formatima se o tome raspravljalo, pa i na posljednjem Europskom skupu mladih i to meni zapravo pokazuje da mladi imaju snažne osjećaje prema tome. I mislim da je važno spomenuti tu temu koliko često je to moguće. Ja sam sam iz Austrije. Tu smo mjeru tamo već proveli prije nekoliko godina. Iz vlastitog iskustva mogu reći da to funkcionira i da to pomaže ljudima da se uključe. Ako pogledamo ankete javnog mijenja, onda vidimo da su mladi ljudi često ti koji, se zalažu za daljnju europsku integraciju, koji stoje iza tog projekta, a ono što sada Europska unija treba baš je čuti te glasove, a njih se ne čuje zbog manjka e, političke težine. Zbog toga bismo s ovime mogli dobiti na tome, kada bismo gledali do glasanja. Možda bi to moglo dovesti i do rezultata koji su povoljni za Europsku uniju. Evo, Brexit je jedan od primjera za to. Isto tako, ako smanjimo za sve izbore na svim razinama do glasanja 16 godina, onda će mladi se naučiti mnogo ranije uključiti u taj politički proces, a od toga bi svi imali koristi. Kada bi mladi ljudi mogli predstaviti veći postotak e, među biračima, onda bi se političari morali više zatočiti na teme koje zanimaju mlade. E, trebali bi onda izraditi održivije politike i to temama koje mlade ljude općenito zanima i vezano uz probleme koje oni imaju ali sve to naravno zbog toga što bi onda mladi ljudi imali veću ulogu pri izborima. Bilo bi dobro kada bi se ta mjera provela zajedno sa e, obrazovanjem o e, aktivnom političkom angažmanu u školama, kao što smo malo čas čuli. Hvala vam na pažnji, mislim da je to doista važna tema. Hvala. Sej za zastupljenost malih ljudi u Europskom parlamentu predstavlja prepreku našoj demokraciji. Moja ideja je da sve e, političke stranke diljem Europske unije e, se obvežu da će uvesti kvote za mlade na svim izborima od lokalnih do europskih izbora i to bi se trebalo iskoristiti već na izborima 2019. godine za Europski parlament i to po prvi put. Političke stranke koriste kvote za žene to je povećalo zastupljenost žena u politici i sada je došlo vrijeme da se taj isti mehanizam primijeni i kako bi se podigao nizak broj mladih političara. Kako na Europskom skupu mladih, tako i u e, drugim izvješćima vidimo da se mnogi zalažu za ovakvu kvotu kako bi se pom povećala, povećalo sudjelovanje mladih i njihov dijalog s Europskom unijom. Kada bi sve političke stranke potpisale e, jedno takvo jamstvo, onda bi mi mladi, onda se ljudi shvatili da možemo upravljati, da imamo jednaka prava kao i druge i to bi jačalo demokraciju i e, uklonila bi se ta kriva politička slika mladih ljudi. E, veći broj mladih ljudi u parlamentima bi dovelo do toga da druge, drugi mladi ljudi se zatim isto tako uključuju u politiku i to bi povećalo odaziv birača možemo isto tako onda jednog dana otići još jedan korak dalje sa kvotama. Jedan francuski profesor misli da trebamo promijeniti ovaj dijalog o političkom zastupljenosti. Trebali bismo se slike za bijele starije muškarice. Trebali bi imati maksimalnu kvotu upravo za njih. Jer su oni pretravno zastupljeni u Europskoj uniji. S tim bismo mogli promijeniti kulturu demokracije i e, kvota za mlade bi odaslala jak signal mladim ljudima da se e, njihovo sudjelovanje cijeni i da je to vrijednost istinite demokracije. Hvala se i. Georgi, još jedna provokacija od tebe. Ja sam spremna. To, to su uzajamne provokacije. Ja ću i vam i dalje govoriti gospođa Kivovo, zato što je to za mene znak poštovanja e, i pristojnosti, a isto tako i ravnopravnosti. Mislim, hvala vam našoj ideji. Ja znam da su se britanski običaji promijenili kad sam ja tamo živio. Kao prvo što se tiče glasanja mladih. Gospodin Edlinger, to je upućeno vama. Ako pogledamo podatke detaljno, e, dolazi do radikalizacije u jednom dijelu mladih ljudi. 20-30% mladih ljudi je radikalizirano. To je dio pokreta protiv establishmenta, i oni podržavaju e, stranke e, na ekstremnoj ljevici, na ekstremnoj desnici, a to nisu one stranke koje se zalažu za europsku integraciju, tako da pripazite što e, želite. Kvote za mlade, zašto ne? Ali zašto bismo počeli sa mladim ljudima, zašto ne bismo identificirali na desetke drugih skupina, primjerice skupina osoba s invaliditetom, a isto tako i ljevake možemo uključiti u to. moja stranka, Lovička stranka jednoj Kraljevine podržava dob za glasanje e, od 16 godina pa dalje i bilo bi nam i drago da se to promijenilo na posebnom referendumu, jer bi to samo po sebi već možda promijenilo rezultat tog referenduma, budući da su rezultati bili toliko neodređeni, blizu jedni drugima. Što se tiče kvote za mladih, mi ne možemo u trenutnom stanju stvari zakonom djelovati po tom pitanju na europskoj razini, zato što je to u nacionalnoj nadležnosti. Ako uopće iz toga, mislim da je dobro da vi tražite od političkih strana kada se na to obvežu. Tako treba postupiti. Hoće li vaš prijedlog ili neki drugi prijedlog kvote biti dobri, te bismo li ih trebali slijediti i o tome treba raspraviti, ali imate dobar pristup kada se obraćate upravo toj razini političkih stranaka. Barbara Spinelli, posljednji zastupnik. Dvije minute, Barbara. Ma, e, ehm, volrei soltanto dire Evo, ispričavam se što sam zakasnila na ovaj sastanak, na ovaj susret. Htjela bih reći da se ne slažem u potpunosti s onime što je rekao kolega Šeflin sa onom zapravo, za tom središnjom važnošću e, osoba iznad 60 godina. Oni nisu u središtu pažnje. Ja sam evo starija od kolege i to sama mogu reći. Zašto? Ja vjerujem da jesam starija. Ja vjerujem da ova Europa koju gradimo E, da će u njoj e, živjeti duže ne samo mladi današnjice, nego također ćete nove generacije morati upravljati Europom u budućnosti. Riječ je o tim mladima koji će u budućnosti e, upravljati Europom. I zato jesam za tu ideju da se smanji znači, broj godina koje je potrebno imati za glasovanje i također da se aktiviraju svi mogući instrumenti za aktivno sudjelovanje. Mi smo u ovom odboru već raspravljali o jako zanimljivom izvješću o takozvanoj E i demokraciji, elektronskoj demokraciji. Izvjestitelj je ovdje prisutan, kolega Tondo. I upravo je e, taj prijedlog napravljen za e, mlade generacije koje će u budućnosti upravljati Europom. E, za mene ono što smatram da je još jedna od ključnih tema, a to je građanska inicijativa znači Europska građanska inicijativa, e, po pitanju koje je kolega Šeflin predložio odličnu reformu, ali komisija još nije prihvatila, usvojila. I to je jedan od instrumenta za, na kojem bismo trebali raditi. Hvala. Thank you so now... Hvala vam lijepa. Dakle, minuta nikola i minuta Sej. Htio bih odgovoriti gospodinu Šeflinu vezano za ono što ste rekli prije Mogao bih se možda složiti s time da dolazi do određene radikalizacije među mladima, ali ja gledam na to na sljedeći način. Imamo dva načina na koji se možemo suočiti s time. Jedan način, mislim da ste to i predložili, je taj da i dalje napuštamo mlade ljude i da pa to je rezultat toga ako ne snizimo dob za glasanje, su oni preradikalni, dakle da ih i dalje pustimo na cjedilu i da im ne damo da sudjeluju u tom procesu. A s druge strane, ako ih želite radikalizirati, onda im trebate dati mogućnost da glasuju i da imaju pravo biti dijelom političkog procesa. Imate pravo, često su radikalne stranke te koje se najviše obraćaju mladima. Ali mislim kada bismo integrirali mlade ljude pomoću mogućnosti glasanja na vrlo jak način u političkom procesu, da bi onda i središnje stranke, stranke centra više obraćale pažnje tim temama. Hvala. Mogu li samo vrlo kratko govoriti na tome? Da. Samo da kažem da sam svakako za to da ljudi glasuju sa 16 godina, ali onda će ih se početi radikalizirati ponovo dvije godine prije. Vjerojatno ćete čuti različita, najrazličitija mišljenja o tome kada bismo slušali sve zastupnike Europskog parlamenta SEI. E, gospodine Šrpline, s poštovanja, hvala vam na vašim primjedbama. Mislim da bismo trebali razmotriti kvote i za druge manjinske skupine ljudi. Primjerice, u, ako pogledamo Indiju, u Indiji su oni pokušali učiniti tako da su svi pripadnici različitih kasta zastupljeni u svim tijelima. Mislim da bismo mogli razmotriti tu ideju i trebali smo učiniti sve što možemo kako bi naša reprezentativna demokracija doista predstavljala društvo. I gospodin Korbet, hvala vam o tome što ste rekli o političkim strankama. Ja se nadam da bismo mogli pokrenuti e, to jamstvo kako bismo privukli mlađe političare. Sigurno vi također možete izazvati ono što je rekao gospodin e, Šeflin. Mislim da je postupak jako ceremonijalan i mislim da je to djelomično i razlog zbog čega smo toliko isključeni iz tog procesa. Jer kada pitate mlade ljudima o temama, oni su jako stranstveni e, za određene teme, ali kada e, teme treba obraditi putem procesa, onda ih izgubite. Iz toga se u potpunosti slažem s vama i što se toga tiče. Hvala. S ovime smo došli do kraja naše razvojne gledišta sa predstavnicima europskih mladih. Imat ćete najvjerojatnije i u idućih nekog godina slična saslušanja pa ćemo vidjeti hoćemo li čuti slične stvari, slične poruke iz mladih generacija. Ja mislim da kad kad ne svačamo, a to sadašnje studije jasno pokazuju, da mladi koji po prvi put glasuju u europskim državama, primjerice u, posebice u državama Istočne Europe, da i u području Središnje Europe, E, glasuju za radikalne stranke. O tome se treba zamisliti. A isto tako trebamo izvući zaključke i iz onoga što se dogodilo u Jedinoj kraljevini po pitanju zastupljenosti mladih ljudi kako su oni glasali. Najvjerojatnije bi diljem Europe u različitim državama članicama se moglo vidjeti da mladi imaju mnogo više zajedno sa drugim mladima nego sa starijim osobama u vlastitoj državi i stoga je to također nešto o čemu bismo trebali razmisliti. S ovime bih zaključila ovo saslušanje i srdečno vam zahvaljujem, dragi kolege, na vašoj prisutnosti, na tome što ste došli, na tome što ste otvoreni slušati mišljenja koja možda ne nužno ne dijelite, ali to je sastavni dio eh, onoga što čini Europski parlament lijepim i dragocjenim i nadam se da ćemo vas vidjeti sljedeće godine također u odboru za osnovne pitanja. Hvala vam.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

Dragi kolega, nastavila bih sa sastankom. So we are Sad prelazimo na točku dnevnog reda broj 8. Tu imamo Gija Verhofstadta danas s nama i imamo razmjenu gledišta o 1039 amandmana na vaše izvješće i nadam se da nećete govoriti o svakom od njih ali ipak naravno možete si uzeti uh, vrijeme koje vam je potrebno. I mislim da možemo bez znanje odgode započeti sa razmatranjem uh, Gijevog izvješća. Izvolite. Biću vrlo kratak. Mislim da ne možemo sada početi raspravljati o 1039 amandmana. Trenutno, gospođo predsjedavajuća, pripremam nekoliko kompromisnih amandmana. Mislim da će svi biti korisni i zanimljivi i da će biti pozitivni kao prijedlozi u tim amandmanima. Pripremam s mojim osobljem e, čitav niz kompromisnih amandmana o predloženim amandmanima i Htio bih sljedeći tjedan održati sastanak sa izvjestiteljima u sjeni iz različitih kluba zastupnika kako bismo razmotrili te kompromisne amandmane i kako bismo vidjeli kako s njima možemo riješiti one probleme koji su opomenuti u različitim amandmanima. Dakle, imam namjeru sljedeći tjedan održati sastanak sa svim izvjestiteljima u sjeni i svih klubova zastupnika e, iz odbora AFKO i raspraviti na temelju ovih kompleksnih amandmana. Postoji eventualno jedan element koji bih vam htio spomenuti zato što mislim da ću to probati riješiti tako što ću izraditi novi nacrt tog članka. To se radi o članku broj 10 prijedloga gdje se govori o pitanjima statusa pridruženog odbora. Zašto o tome govorim? Zaprimio sam reakcije mnogih kolega koji smatraju da je tu namjera podijeliti Europsku uniju u dvije klase, dakle potpuni članovi i pridruženi članovi. Tu se radi o takvoj ideji. Tu se radi o tome da taj status pridružene članice ne možemo uopće primjenjivati na trenutne članice eu unije, na buduće članice EU. Tu se radi o članicama koji ne žele postati državom članicom EU unije ili kojima se ne dopušta da postanu državom članicom EU, unije. To je također moguće. Zašto mislim da moramo o tome razmisliti? Zato što već danas primjećujemo a nakon uspješnog zaključetka pregovora o Brexitu će to postati još i očitije da za svaku državu članicu nađemo neko drugačije rješenje, fragmentirano rješenje. Imamo te najrazličitije koncepte. Dakle, u slučaju Norveške imamo europski gospodarski prostor, u slučaju Švicarske imamo nešto drugačije od Norveške, dakle to su individualni slučajevi, sporazumi koji se sklapaju slučaj po slučaju. Isto tako opet imamo Carinsku uniju s Turskom, e, sa Ukrajinom imamo opet drugačiji slučaj, tu imamo sporazum o pridruživanju s ciljem da se ta država možda još i više integrira u Europsku uniju. Zatim Island je ponovno jedan drugačiji tip e, sporazuma, a Grenland ponovno drugačiji i tako dalje i tako dalje. Mislim da nam mm, nedostaje koncept o tome unutar Europske unije, ali još i više i za područje izvan Europske unije. To je jedan veliki fragmentirani e, krajolik koji smo stvorili. Ono što pokušavam napraviti sa člankom 10. u prijedlogu je to da predložim da umjesto da imamo šest, sedam, 8, 9 različitih vrsta sporazuma, to jest mogli bismo ih nazvati partnerstvima s državama izvan Europske unije, da pokušamo se vratiti na ideju eh, očeva osnivača iz 1953. godine. Da kažemo da dakle imamo članice Europske unije, tada je to bila Europska zajednica, i da onda imamo partnerstva sa državama izvan Europske unije. a ta partnerstva su vezana uz niz uvjeta. Jedan od uvjeta je primjerice da u tim državama partnerstvima se treba zajamčiti vladavna prava i poštivanje temeljnih vrednosti Europske unije. To bi mogao biti samo jedan primjer. Dakle, to je ta ideja. Ja sam to htio spomenuti ovom prilikom zato što znam da su mi zastupnici iz nekih država rekli da bi ta ideja Mm, statusa pridružene članice se mogu iskoristiti za to da se riješimo određenih država članica. Zapravo se radi baš u suprotnoj ideji. U svakom slučaju na sastanku 271. tjedan ću vam predstaviti novu formulaciju, ne samo ovog članka, već i nekih drugih članaka, ali svakako za ovaj članak kako bismo uklonili nesporazume do kojih je trenutno došlo zbog ovakve verzije ovog teksta. To je to? U redu, hvala. Paolo Rangel u ime Pučana. Hvala. Kao prvo bih trebao reći da naravno se tu radi o toliko velikom složenom broju amandmana, a još i složeniji će biti taj proces stvaranja kompromisnih amandmana i zbog toga tome treba posvetiti stvarno e, temeljnu pažnju. Mislim da je sada još malo preuranjeno izraziti se neka, neka, neka čvrste stavove, neka vrlo čvrsta mišljenja o završnom tekstu kojeg ćemo uspjeti izraditi. Ali ja bih htio naglasiti e, dvije teme. Kao prvo, mislim da su amandmani na neki način odraz opravdanih zabrinutosti, dosta razumnih zabrinutosti. Naime, kada razmišljamo o budućnosti Europske unije, a pritom e, treba imati na umu da će možda doći do potrebe da se mijenjaju ugovori i onda naravno ovo izvješće ne mora sadržavati vrlo precizna rješenja, vrlo detaljna rješenja, ali e, trebao bi zadati e, smjer barem za te promjene koje treba napraviti, te neki glavni put ka nalaženju rješenja, a ne samo rješenje. Mi tu ne izrađujemo nacrt e, o nekoj vrsti projekta novih ugovora u ovom izvješću, već Želimo identificirati e, područja i želimo identificirati smjer e, u kojem trebamo ići po pitanju tih raznih područja. Jer mislim da ovdje možemo postići velik konsenzus u tim pitanjima. Ali, svako od nas je na iskušenju da previše uđe u detalje jer svi mi imamo ne samo snove, već i na neki način projekte za Europsku uniju, pa ćemo biti na iskušenju da na vrlo e, detaljan način predstavimo rješenje za ovo. Mislim da je ova misla nešto što može pomoći izvjestitelju izvjestitelju u sjeni da dođu do e, razumnog kompromisa što se tiče glavnih tema. I zatim e, druga primjedba Što se tiče onoga što je upravo sada Ki Vehovšat spomenuo vezano uz e, pridruženi status, ja sam tu jako otvoren. Čak sam i spreman odustati od svog mišljenja. Ali moram vam izneti tu primjedbu, naravno moram se i konsultirati sa pučanima, a u EPP-u nemamo svi jednako mišljenje o tome. Ono što zapravo mislim je sljedeće. Razumijem tu ideju pridruženog statusa. Već od početka sam shvatio što ste vi htjeli s time postići, dakle da, se to tiče onih država koje su izvan Europske unije, ali ja moram reći da ne vidim neki veći benefit od toga da imamo taj status pridružene države. Jer je Turska jako različita od mm, Švicarske i Norveške. A ako govorimo o državama koje su izvan Europske unije, onda bismo trebali imati e, određenu razinu fleksibilnosti kako bismo mogli uzeti u obzir e, različite uvjete i različite okolnosti tih država. Naravno, ja razumijem kada kažete da bi te države trebale ispuniti određene kriterije, poput kriterija vladavine prava i poštivanja temeljnih vrijednosti, temeljnih prava, kako bi mogli uživati u tom posebnom partnerstvu, ja to razumijem, ali institucionalni ustroj pridruženog člana, da taj ustroj bude samo jedan, da to bude dakle jedan format za sve države, to mislim da nije dobro rješenje postalo je vrlo jasno. Švicarska, Norveška, Ujedina kraljevina, znamo da ćemo morati imati odnose sa tim državama koje će biti različite od odnosa sa Ukrajinom ili odnosa sa Turskom ili s nekim državama s područja Sjeverne Afrike. Dakle, ovdje ja ne bih imao samo jedno rješenje za sve i mislim da je to nešto što bismo trebali izbjeći. Druga primjedba. Vidio sam da su mnogi pomiješali dva, pojma. Naime, što učiniti sa onim državama koje su unutar Europske unije? Jedan od razloga za zabrinutost po pitanju vašeg prvog nacrta je taj što imamo e, dosta asimetričnu uniju. Svaka država ima drugačiju vrstu članstva. Danska ima jedno, Eh, u jednoj akademiji ima nešto drugo. Eh, svaka država u različitoj mjeri sudjeluje u Europskoj uniji. A jedna stvar ovdje bi bila ta, ali tu, se, tu iznosim ideje čisto u smislu brainstorminga i ne zastupam tu nužno to mišljenje, je ta da bismo trebali razmotriti Trebali bismo možda imati dva statusa članica, da imamo nešto što je homogenije, dakle nešto što se tiče država koje su u Schengenu, u euro području i zatim da imamo s druge strane druge države koje su u drugačoj situaciji, koje žele samo imati e, jedinstveno tržište ili nešto drugo. To bi možda moglo biti jedno rješenje. Ali u mnogim amandmanima vidim jedno drugačije svačanje a to je to da u redu bismo trebali imati samo jedan status i da možemo živjeti sa tom raznolikošću zato što ako vidimo da je 19 država već u eurozoni, a da se očekuje od svih ostalih država članica gotovo da se pridruže. Zatim imamo šengensku zonu, čak i neke države koje nisu države članice Europske unije su u šengen zoni. Dakle, mogli bismo reći da skoro sve države, to jest velika većina država, teži ka toj završnoj integraciji i možda ne bismo stoga onda trebali se zalagati za to članstvo Europske unije sa dva statusa. To je važno, važna tema vezano uz eh, buduće tendencije u Europskoj uniji još nemam neko konačno rješenje za to i mislim da nas to doista dijeli, ali ne što se tiče nekog ideološkog pristupa, već bih rekao da e, isti zastupnici iz istih država i čak u istom klubu zastupnika se ne slažu po pitanju toga. To je zaključak iz konzultacija koje sam proveo ovome. I stoga mislim da bismo trebali o tome još malo dodatno razmisliti. Možda bismo mogli postići veći konsenzus kada bismo zadržali više taj drugi trend. A to je taj da dopustimo Mm, asimetričnu geometriju, to jest tu raznolikost koju imamo, gdje imamo jednu srž koja je više homogena, ali da onda imamo neke specifične uvjete za druge. Mislim da će to najvjerojatnije biti e, završni ishod svega ovoga, barem mi se tako čini kada uzmemo u obzir ove tendencije koje imamo u amandmanima koji su podneseni. Ali dobro, to je rasprava koju bismo trebali održati prvo među Izvjestama u sjeni, jer ovo ima velike posljedice e, na sastavljanje naših kompromisnih amandmana i po pitanju naših tema. O ekonomskom upravljanju po pitanjima migracije u EU i tako dalje. To bi bila moja razmišljanja, ali mislim da bismo se doista trebali okupiti oko stola kako bismo napravili taj brainstorming i kako bismo onda ovdje pred odbor predstavili čvršći stav, a ovo su samo neke od razmišljanja s tim u vezi. Hvala. Pascal eh, Durana nas mora zapustiti za 10 minuta, pa bih možda njemu prvo sada predala riječ. Ako se slažete, da, u redu, izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem i kolegama što su prihvatili ovakvu promjenu našeg protokola. Biću vrlo kratak. Prvo želim reći Giju Verhofštatu u kojoj mjeri ja dijelim njegovu e, institucionalnu viziju i u kojoj mjeri smo zadovoljni s ovim izvješćem što se tiče vizije u tom izvješću, što se tiče e, pokušaja da se popravi demokratski način funkcioniranja Europske unije i da postignemo e, da Europska unija putem ovog izvješća i putem ove parlamentarne vizije e, dobije na snazi, a znamo da joj kad ta snaga nedostaje. Samo bih pokušao ravnotežiti neke teme. Ja dolazim iz zemlje koju je 2005. godine traumatizirao, e, traumatizirao rasprava o Ustavu. Kada ste sa Renom Kon Benditom prije nekog godina sastavili onu vašu poznatu knjigu, onda vam moram reći da ja imam poteškoće s time, a ne samo ja, prepušću to i drugima koji govore u ime Francuske. Dakle, ja ne bih htio ugroziti viši, um, viši status E, ustava sa nekim prizemnim temama. Dakle, ja se slažem s vama što se tiče institucionalnog razvoja kojeg e, sadržavate u vašem izvješću, a s druge strane postoji nekoliko elemenata iz ekonomije, iz gospodarskog upravljanja, iz upravljanja proračunom, a smatram da te teme nisu sasvim dio e, ustavne niti institucionalne logike. Ova rasprava se stalno ponavlja, naravno, ali za mene je vrlo teško, primjerice. Zamislite si ministra financije u nekoj vladi koja je zadužena za ekonomiju Europske unije, a često se govori o Europske uniji da je previše orientirana na gospodarstvo, a da to ne uravnotežemo sa nečim drugim. Dakle, moram reći da konstatiram isto što smo vidjeli u 2005. godini. Dakle, trebamo pokušati poboljšati način funkcioniranja institucije Europske unije, a trebali bi svakodnevnim političkim akterima u vijeću, parlamentu, komisiji i drugdje ostaviti ehm, one ovlasti po pitanju ekonomije, proračuna i tako dalje. To je jedno što sam vam htio reći, zato što je to načelno pitanje. Mi smo podnijeli 25 amandmana, dakle naš klub zastupnika nije kriv za ovaj veliki broj amandmana i mi se slažemo, još jednom moram naglasiti sa ovakvim pristupom, ali bismo htjeli zbog toga E, naši amandmani često uključuju zahtjeve da se nešto ukine i povuče, dakle više želimo da se uravnoteže u izvješću u tom smislu. Hvala vam lijepa i hvala vam što ste mi sada dali riječ. Hvala, Jo Leinen. Da, u velikom e, dijelu podržavamo izvješće gospodina Ferhofštata. Ono je orijentirano prema budućnosti i nadahnjuje da je ideja o tome kako ojačati jedinstvo umjesto da se ide prema razjedinjavanju i također stavlja naglasak na razvojčnitost i to je također korisno izvješće. I to je ono o čemu ćemo raspravljati u ožujku u Rimu također e, tijekom obilježavanja 60. obljetnice ugovora iz Rima. Ja sam uložio amandmane na mm, poglavlje koje se tiče takozvane Europa a la carte. gdje se predlažu različiti protokoli, brzine i tako dalje što bi spriječilo Uniju da bude jednoglasna, dosljedna i da bude jedinstvena ukratko. E, Gi, šekujem sa zanimanjem tvoj novi prijedlog jer se u starom članku 10. zapravo na neki način nasele reći uzmi ili ostavi. Dakle, ako ne prihvaćaš sve politike Europske unije, onda si građanin drugog reda. No, um, da to nije namjera, zato jer je to jednostavno ne bi se moglo provesti teoretski, akademski, možemo tako promišljati, ali s praktičnog i političkog stajališta to nije moguće. Imamo 27,5 zemalja članica, ne znamo imamo li 27 ili 28, i znamo da postoje tu različiti kapaciteti i različite brzine u uključivanju u proces integracija i da je fleksibilnost doista nužna u zemljama članicama. Pitanje je naravno kako time upravljati, kako izaći tome u susret. Sjećam se značajne rasprave u prethodnom e, razdoblju o izvješćima Haškovski i Gualtieri, gdje smo imali različite stupnjeve integracije i tu smo već prošli cijeli postupak i ustanovili smo da zapravo ugovor e, nudi različite oblike poboljšane suradnje, pojačane suradnje, ali možda su ograničenja prevelika i mogli bismo olakšati strukturiranu i pojačanu suradnju i uklopiti je unutar istih institucija iste Europske unije. I time bismo mogli uvažiti i različite situacije koje postoje u ovih 27,5 zemalja članica. Gospodin Verhoštat e, sada objašnjava da nije mislio na neke zemlje članice koje bi bile drugorazredne, nego na one zemlje koje bi mogle ostaviti u Europsku uniju poput Velike Britanije i na treće zemlje. Je li međutim dobra ideja pružiti E, isti status e, Islandu i Turskoj i ovom prstenu zemalja oko Europske unije. Imamo iskustvo politike susjeda i susjedstva iz 2004. godine kada smo imali program jedan za sve, dakle za sve zemlje na jugu i na istoku koje su se morale uklopiti u isti program. Sjećam se kad je došlo izaslanstvo parlamenta u Baku i tamo su nas pitali što ćemo učiniti s time i tamo su naslagali papire na stolu i rekli su želimo pridruživanje nego strateško partnerstvo. Dakle, dajte nam to, a ne pridruživanje. Dakle, problem s time jest što imamo sada različite situacije u okruženju i možda bismo mogli osmisliti neke oblike pridruživanja ili partnerstava sa zemljama koje nisu članice Europske unije. Imam još nekoliko napomena, naravno gospodarsko upravljanje, naravno Europska unija mora biti gospodarski uspješna i da imamo neke instrumente kojima se možemo poslužiti u te svrhe. Slažemo se sa pitanjem konvergencije. To ne može biti samo gospodarska konvergencija, nego i socijalna konvergencija. I svi smo upoznati sa tom raspravom. Dakle, trebamo to obogatiti i u tom smislu smo uložili neke amandmane. No, pitanje je sljedeće. Je li e, Europska središnja banka zajmodavac e, kao posljednje utočište? Dakle, koja je uloga Europske središnje banke? Njezin glavni zadatak je provođenje monetarne politike. Možda bi europski mehanizam stabilnosti mogao biti zajmodavac eh, posljednjeg utočišta jer ne bismo smjeli preopterećivati ESB politikama koje nisu zamišljene da budu u nadležnosti banke. Treba razmisliti o tome. Htio sam reći da kada je riječ o poreznoj politici, to nije spomenuto u vašem e, nacrtu, dakle da je to dio socijalne konvergencije. I još e, dvije napomene. Prvo, uloga nacionalnih parlamenta. Imali smo tu raspravu koja je trajala godinama. Ja sam e, ponovno sagledao kako nacionalni parlamenti postupaju. Samo nekolicina zapravo ima ovlasti nadzirati vlastite vlade. Dakle, mi prvo moramo stajati uz naše partnere u nacionalnim parlamentima i omogućiti njima da ojačaju svoju ulogu u nadzoru nad izvršnom vlašću no ne smijemo im e, time dati instrumente koji će se sukobiti sa našom ulogom. Ne smijemo dati dojam da će tu postojati neki novi dom parlamenta. Tako da nemam povoljno mišljenje o zelenim ili crvenim kartonima i svemu onome što donosi očekivanja koja ne možemo zadovoljiti jer domovi koji odlučuju su parlament i e, vijeće, a ne neki kvorum nacionalnih parlamenta. To dovodi do nezadovoljstva i možda bismo se već sada trebali suzdržati od takvih prijedloga što bi mogli dati takav dojam, a to bi samo stvorilo veću netransparentnost i veću zabunu. Također imamo nedostatke po pitanju poštivanja temeljnih vrijednosti. Postupak iz članka sedmog. Evo tu sam iznio prijedlog kako to poboljšati. Dakle, postupke za kršenje temeljnih prava i vladavine prava u Europskoj uniji. Čini se da bi to bilo potrebno, no u svakom slučaju mislim da je to dobro izvješće. I u Rimu u Ožujku bismo trebali započeti konkretnu raspravu i možda ćemo jednoga dana trebati novu konvenciju i nov ugovor. Trebaju nam elementi novog ugovora kako bi Europska unija bila uspješna. Dakle, evo, iščekujem i naše sastanke izvjestitelja u Sijeni sa velikim zanimanjem. Hvala gospodin Jazdowski u ime ECR-a. Evo, ja ću govoriti poljski. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy, bardzo krótko. Hvala. Poštovani kolege, neću duljiti. Europska unija treba ravnotežu i to u povjerenju, u povjerenju izvana u institucije Europske unije. Trebamo vjerovati zemljama članicama i obrnuto. Mogu ponoviti ono što sam rekao prije nekoliko tjedana. Čini mi se da se gospodin se dotočuje isključivo na povjerenje u institucije Europske unije, no istovremeno trebamo suzbiti krizu, a kako bismo to postigli treba nam dvosmjerno povjerenje koje će uvažiti i naše razlike. Imam potpuno drugu e, zamisao i pristup ovom pitanju, a možda čak i drugčije ciljeve. Ja ne bih pošao od formalnih izmjena ugovora, nego bih pošao od pokretanja paneuropske rasprave o tom pitanju bez prejudiciranja cilja same rasprave. Htio bih odgovoriti gospodinu Rangelu iz Pučana koji nas je pozvao na oprez. Ovo je vrlo detaljno izvješće. Sadržava vrlo konkretne preporuke. Primjerice, tiče se oblasti vijeća, dakle, uspostavljanja europske izvršne vlasti. Dakle, time bi se smanjilo ovlasti sadašnjeg Europskog vijeća. Te se odluke mogu donijeti, ali samo na kraju procesa odlučivanja, a ne na njegovom početku. Ako će Europski parlament započeti raditi na izmjenama i dopunama ugovora, onda treba biti oprezniji i tome uravnoteženo pristupiti. Ne smije biti pristran ili jednostran. I zbog toga se ja pridružujem ovom pozivu na oprez koje je uputio gospodin Rangel. Trebamo više opreza, ali više fleksibilnosti u razmatranju ugovora. Gospođa Spinelli ima riječ. Ja bih prije svega htjela zahvaliti izvjestitelju na radu koji je napravio i s velikim interesom očekujem njegove e, prijedloge kompromisnih amandmana. Dakle, postoje neki dijelovi koje cijenim po pitanju unutarnje sigurnosti koja ne smije postati izgovor kako bismo znači, izbjegli o, hrabrije, snažnije politike za e, znači, imigracije i azil. I također moramo se potruditi da osiguramo drugačiju vanjsku sigurnosnu politiku. A što se tiče metode zajednice, ona mora nadvladati onu međuvladinu metodu Također moramo tražiti i e, širenje e, e, određenih prava Europskog parlamenta. Ovdje mislimo na pravo na zakonodavnu inicijativu i pravo na istraživanje. Također i kada govorimo o, i o ovom pitanju Europske središnje banke kao zajmodavca posljednjeg utočišta. Ja imam čitav niz i sumnji koje ću izraziti e, i kroz amandmane. Pokušat ću objasniti neke e, sada na stažiti način. Dakle, imam poprilično snažne rezerve vezane uz znači, one uvodne izjave kojima se opravdavaju nekakvi članci u toj rezoluciji. Najviše osjećam nedostatak je e, znači kritična i samokritična analiza krize u Europskoj uniji. Po mom mišljenju Rekla bih da tijekom e, grčkih pregovora je ta kriza zapravo došla do e, svog najvećeg vrhunca i onda je rezultirala Brexitom. Mislim da su ta dva e, događaja povezana. Dakle, ako smo došli do ove točke danas, to ne znači da je to samo zato što su institucije te koje loše funkcioniraju ili nisu dovoljno federalne ili nisu dobrovoljno e, koordinirane. Znači, federalizam ima smisla ako postoji solidarna zajednica, ako se usvajaju politike koje neće dijeliti naše društvo i koje neće stvarati e, e, sve više negodovanja spram samog europskog projekta. Federalizam nije tehničko pitanje i to nije ono što nam treba da građanima vratimo osjećaj pripadnosti i povjerenja koji su izgubili. Također me nije uvjerila niti analiza te krize, znači takva takozvana polikriza koja se opisuje u izvješću, bar po mom mišljenju, ja bih rekla da je to kriza Europe, a ne kriza formalnih načina na koje ona odgovara na izazove, nego upravo e, kriza same prirode tih odgovora. Dakle, po mom mišljenju ovdje ne govorimo o krizi migracija, nego o krizi Unije pred E, tijekovima, znači pred e, priljevima tih migranata koji za sada predstavljaju samo 0,2% europs velikog eh, broja stanovnika. Nije riječ o dužičkoj krizi, nego krize, eh, krizi znači država koje nisu uspjele proširiti i ojačati vlastito gospodarstvo i nacionalnih parlamenta koji, kao što je rekao kolega Joe Leinen, eh, vrlo često nemaju tu sposobnost, nemaju tu snagu i ovlasti da nadziru ono što njihove vlade zapravo rade. Moj dojam je taj da e, izvješće na neki način podržava politike koje nisu funkcionirale i koje su u mnogo područja doživjele neuspjeh. Nije dovoljno reći da se sada nalazimo e, pred e, euroskepticizmom koji nikada do sada nije bio viđen i da se vraćamo nacionalizmu i ne navode se te pogrešne politike koje su izazvale i dalje izazivaju rast nepovjerenja. Dakle, kada govorimo o e, nekim amandmanima, e, ću samo neke koje mi se čini da su najvažniji. Već od e, prvog članka se traži modernizacija upravljanja Evropskom unijom, više učinkovitosti i brže djelovanje, veća brzina, ali se ne ide u samu srž krize. Dakle, to je e, ta ogromna, ogromna nedostatak socijalne pravde i također nepoštivanje i ne definiranje nekih prava. Ovdje se odnosim na 2, 3, 6, 11, znači to su članci iz ugovora kada govorimo o toj e, politici uravnoteživanja ovlasti. Prilazim na članak 13 gdje se navodi nedostatak konvergencije i e, konkurentnosti. Također osjećam da se ovdje ne spominje dovoljno socijalna nejednakost i također e, oslabljivanje tih građana, a to su pravi razlozi zbog kojih je e, nepovjerenje u Europu poraslo. U članku 14 se govori da niti taj pakt za stabilnost i rast, niti znači klauzula bail-out nisu dali ona e, željena rješenja. I niti se ne navode sve češće kritike spram e, svih tih politika štednje koje iznose ne samo akademice nego također i MMF. Loše funkcioniranje, ako sam dobro pročitala izvješće, je vezano uz e, e, previše, znači preveliku rasjepkanost tih e, sporazuma. Mi ovdje na neki način kasnimo sa dijagnozom po pitanju onoga što se govori u okviru drugih institucija. Zato mi je žao da se ni u jednom dijelu ne spominje znači E, u amandmanu koji se tiče, e, jednom amandmanu koji se tiče tog 13. članka se spominju neke ideje, a to je financiranje Europske središnje banke, Europske banke, Europske investicijske banke i također kada govorimo o e, novim porezima koji bi se trebali uvesti, znači porez na ugljen, znači porez na ugljen, također i porez na financijske transakcije. Osim toga, govorimo i o uključivanju kriterija u definiranju gospodarskih politika. Što se tiče izvješća petorice predsjednika, to je članak broj 16. Taj članak e, E, ja se toliko baš ne slažem s njime, te sam u svom amandmanu izrazila kritiku e, tog izvješća i takozvanih strukturnih reformi koje se ovdje temelje na znači kodeksima konkurentnosti kojima je one osnovni cilj upravo restrukturiranje tržišta rada i to upravo e, na način da se ujednače minimalne plaće. Ja mislim da to nije dovoljan, dovoljno dobar recept za izlazak iz recesije. Iz svih tih razloga ja ne mogu prihvatiti prijedlog koji bi možda u nekim drugim vremenima i u s nekim drugim politikama možda bio pozitivan, da, a to je da se uspostavi, odnosno postavi funkcija zajedničkog ministra e, vanjskih poslova ili ministra gospodarstva ne možemo ponoviti tu istu grešku kao s eurom. Dakle, i ovdje krećem iz jednog postepenog, iz jednog postepenog e, pristupa i mi smatramo da na taj način možemo doći i do političkog jedinstva u Europi. Ja vas samo želim podsjetiti da ovo tu nije cilj tog izvješća, kao ni cilj izvješća e, koje ćemo kasnije obraditi kolegice Breso i kolege Broka. Dakle, nama ovdje govorimo o institucionalnom okviru. Dakle, oba ta izvješća, po mom mišljenju, određuju vrlo jasne političke linije i s time se slažem, e, u tome se slažem s onim što je rekao kolega Duran. I budući da ovdje nije riječ e, o institucionalnoj reformi u ovom izvješću, sada je pitanje e, kako ja uopće govorim o, o nekakvoj političkoj suštini. Hvala. Hvala. E, želi li netko uzeti riječ u ime FDD-a, odnosno Fabija? Ako ne, onda Panemans. Hvala, govorit ću nizozemski. Mnogo sam vremena razmišljao o izvješću Ferhofstadt i o amandmanima, kao što smo učinili sa izvješćima gospođa Breso i gospodina Broka, no zaključio sam e, da bi to bilo nemoguće i da bi gospodin Ferhofstadt e, bio zadovoljan e, razmatranjem novih amandmana kada imamo jednako tolike razlike u mišljenjima da ih je nemoguće pomiriti. Gospodin Verhofstadt ima vlastitu logiku. On ima uskogrudno viđenje stvari i e, on smatra da smo i mi i on u europskom tunelu. Govorili smo o mogućem eksperimentu smanjenja Europskog vijeća ali ako upravljate Europskom unijom, možda to ne uviđate, ali u ovoj prostoriji nastupljeno je dosta ljudi koji su uputili kritike na europski projekt, zato jer uviđaju kako je stanje na terenu. Možda se to odavde ne čini, ali e, problemi su prisutni. Dakle, ako ste na upravljačkom mjestu imate uskogrudno gledanje i to je zapravo stvar pozadinske logike i to je zapravo problem, to je neuspjeh europskih integracija. To nije uzrok problema, to je samo po sebi problem i to, u toj logici i sukladno toj logici onda ima smisla dalje inzistirati na dalje integraciji Europske unije na ustavnim promjenama, na konvencijama i to dovodi do iskrivljavanja stanja kao što smo vidjeli u europodručju. Tri puta dnevno možemo ponavljati da je Grčka na pravom putu, ali to jednostavno nije istina. Europska unija je svora monetarnu uniju, a to dovodi do političke nesigurnosti, što je zapravo vrlo neeuropski. Koje je rješenje? ne bismo trebali nastojati spajati različite identitete i više se približavati i govoriti da je nacionalni identitet zapravo nacionalizam, da je to nazadnjaštvo i da je to staromodno razmišljanje. Ne. Rješenje mora biti drugačije i u 21. stoljeću moramo se sabrati i znači rješenje za ove probleme više unije, više napretka, više sigurnosti, manje imigracija. Pa, Europska unija to neće ostvariti, čak niti netko poput Franca Timmermansa koji je toliko usko povezan sa Europskom unijom, a opet je kritizira. Ako gospodin Timmermans u srži Europske unije kaže da nije sigurno da se neće sve srušiti, onda je krajnje vrijeme da nagazimo na kočnicu. I to je ono što sam ja pokušao postići ulažeći amandmane na izvješće Brok i Mreso. I htio sam zapravo spriječiti izmjene ugovora, no eh, ovdje neću baš moći mnogo učiniti. Stabilnost i stabilizacija prema onome što kaže Franz Timmermans, mogu mnogo postići na ovom povijesnom raskrižu na kojem se nalazimo. Jer ako ne steknemo kontrolu nad situacijama, ona će u potpunosti izmaći kontroli. Ako se budemo držali izvješća gospodina Verhofštata i njegove logike, onda ćemo destabilizirati europski projekt. Možda ćete mi reći da ja smatram da je to poželjno, pa ja nisam toliki hipokrit, nego ću jednostavno izraditi manjinsko izvješće o izvješću Ferhofštata. Hvala. I e, još se javio za riječ Max Anderson, izvolite. Hvala. Na početku želim zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu i na njegovu otvorenost i u vezi onoga što želi postići. No, doista cijenim e, tri aspekta ovog izvješća, dakle napredak po jedinstvenom sjedištu, prijedlog e, ciljeva i nalaženje rješenja za zajedničku odgovornost kako bi se riješila migracijska kriza i stavci članka sedmog. To su pozitivne strane. No kada je riječ o ostatku izvješća, mislim da je ono dosta problematično. Pitam se što će buduće generacije politologa misliti o ovom izvješću kada o njemu budu čitale u povijesnim knjigama. Mislim e, da će politolozi biti zapanjeni činjenicom da tako uskoro nakon e, odluke jedne od najvažnijih zemalja članica o odlasku iz Europske unije, da se iznosi jedno izvješće koje ima toliko velike ambicije po pitanju centralizacije, po pitanju naprijeđenja super države. Dakle, mislim da bi oni bili doista zapanjeni reakcijom dijela političke elite Europske unije na Brexit. Reakcija je upravo iznošenje ovog plana. Ako se ovo izvješće usvoji, ako to učine vijeće i zemlje članice, onda će to biti opasan potez, zato jer je Europska unija jednostavno pretjerala u svojim ambicijama. Monetarna unija ne funkcionira i također njezini ciljevi neće biti provedivi u bliskoj budućnosti. Ako nastavimo istim putem, to će biti zbilja rizično. Ja sam se ograničio na 42 amandmana u kojima se ističu razlike između pragmatičnog pristupa ljevog centra i izvješća Verhofstadt. Ne moramo sada govoriti o svakoj pojedinoj razlici i sada neću govoriti o svim amandmanima ovdje, ali ovo nije korak u pravom smjeru, nego jednostavno skok s mosta. Evo, očekujem sa zanimanjem rasprave o tome, no želim naglasiti nešto najvažnije. Švedska je odlučivala na referendumu i odlučila je da neće pristupiti europodručju. Ovom prilikom želim svima reći da će tako i ostati u predvidljivoj budućnosti za to jer je Europska unija izdala svoje zemlje članice i tako će i ostati jer imamo sve dulju, sve dubru, dublju recesiju. Švedska i dalje neće pristupiti europodručju one zemlje koje do sada nisu stupile u europodručje i dalje će ostati podalje od e, vrlo problematičnog eksperimenta koji je monetarna unija. Tako će ostati u predvidljivoj budućnosti neki će ostati u europodručju, a drugi će ostati izvan njega. A mi trebamo Europsku uniju koja će ići na korist svim članicama. Ako pokušamo restrukturirati Europsku uniju, to mora vrijediti samo za europodručje. I ako europodručje ojača svoj utjecaj, onda će se stvoriti još više problema nego do sada. Dakle, pozivam vas da pročitate moje amandmane o jačanju prava manjina i prava na informiranost i na sudjelovanje. Tim amandmanima želimo stvoriti Europsku uniju koja će ići na korist svim članicama. Pozivam vas da te amandmane pozorno pročitate i da popravite stvari jer to treba učiniti. Hvala Max Ashley Fox. Hvala gospođo predsjednice. Biću kratak. Gija neće iznenaditi kad čuje da se ne slažem sa većim dijelom ovog izvješća i ne želim da komisija postane vlada Europske unije i ne želim imati paneuropske biračke liste više nego prije nekoliko godina kada se o tome raspravljalo. No, međutim, u članku 39. slažem se sa Gijem gdje ponovno poziva na jedinstveno sjedište Europskog parlamenta. Činjenica da ovaj parlament ima dva sjedišta i da putemo od jednog do drugog i bacamo novac i e, pri tome proizvodimo ugljične emisije, to samo šteti reputaciji ove institucije. Posjećam da je 2012. E, ovaj parlament usvojio izvješće Fox Hafner u kojem je stajalo da želimo ustavne izmjene, da želimo jedinstveno sjedište koje će odlučiti ovaj parlament. Početkom ovog saziva ovaj je odbor zatražio dozvolu da se promakne to izvješće, odnosno izvješće u kojem se predlažu izmjene ugovora. Konferencija predsjednika nije se složila zato jer će se tom temom baviti izvješće Verhofstadt. No, nažalost, to nije učinjeno zato jer je GI potvrdio to stajalište, ali nije predložio konkretne izmjene ugovora za koje ovaj parlament glasao 2012. godine, a za koje je ovaj, ovaj odbor tražio da se pokrenu ponovno na početku saziva. Dakle, bojim se kada biste razgovarali sa zastupnicima, ustanovili biste da velika većina njih želi jedinstveno sjedište i da želi da parlament odluči gdje će to sjedište biti. No, kada se to stigne do konferencije predsjednika, oni se stalno pogađaju, kažu da ne smijemo uznemirivati Francuze i tako dalje i nikad se ne raspravlja o tome. Slažem se s onime što stoji u članku 39. ali ništa se ne čini po pitanju toga. No rješenje je jednostavno i ovo je molba koordinatorima ovoga odbora, odnosno ponovite svoj zahtjev konferenciji predsjednika da se krene u ustavne izmjene. Ovaj parlament to može učiniti, možete na stol vijeća staviti prijedlog ustavnih izmjena e, o kojem će vijeće morati raspraviti, jer do parlament to ne učini, tema će biti i dalje previše zahtjevna i bit će još uvijek previše ljudi koji neće htjeti ljutiti Francuze. Moram vas posjetiti na to da smo i stali s radom kako ne bismo naljutili Britance. Dakle, to je tradicija ovoga doma. E, Gi, e, sada je riječ e, red na vas. Želite li što reći? to Da, htio bih irati na brojne napomene koje su mi upućene, no kao što sam i prije iznio i ja ću predložiti sljedećeg tjedna niz kompromisnih amandmana prema amandmanima koje smo zaprimili. A mislim da ćemo sa izvjestiteljima o sjeni morati dobro zasukati rukave. No, sve je ostvarivo. Prvo, ponavljam, u radu na ovom izvješću nadahnuli su me osnivači. ako vam je to problem, recite mi. Altero Spinelli, Edrifo Brentano i tako dalje. Dakle, oni su znali što e, treba e, Europskoj uniji nakon drugog svjetskog rata 50. godina. Dakle, htjeli su političku, ekonomsku uniju i e, obrambenu uniju. Dakle, to je bilo to i nisu raspravljali međusobno o tome E, koju politiku Europska unija treba provoditi. Dakle, bili su tamo socijalisti, e, demokršćani i komunisti. Izgleda da su samo tada liberali bili odsutni iz kluba. Dakle, sigurno mislite da je to dobro, no oni nisu na početku rekli ne, treba nam više ovakvih ili onakvih politika, mjera štednje, manje mjera štednje ili čega već. Ne, rekli su treba nam unija, a to znači ekonomska, obrambena i politička unija i treba nam Europski parlament. To su rekli još 53. ne 79. Tada je sve predviđeno. the, of the AFCO committee could uh, once again send to all the members of... Dakle, molim tajništvo da još jednom svim zastupnicima u AFCO e, pošalje Ustav Europe koji je jednoglasno usvojen sa pet izuzeća od strane svih članova ad hoc skupštine koji su predstavljali šest osnivača Europske zajednice za ugljeni čelnik. To je vrlo zanimljivo štivo, jer ćete se upitati što se dogodilo 1950 ih zašto toga nema danas. Mogli bismo imati e, pravi instrument e, e, za bankovnu uniju koji još nemamo, imamo problema na gospodarskom području, a tamo se spominje i obrambena unija koju bismo trebali imati i tako dalje. spočitavaju da ne govorimo o sadržaju politika. Ne, naravno da ne, to nije cilj ovoga izvješća. Kao što nije bio cilj eh, Spinelija, Spaka, von Brendano i tako dalje, da pokrenu raspravu o tome koja bi trebala biti politika Unije. Ne. Pitanje je bilo institucionalnog okvira i ako imate dobar institucionalni ustroj, onda da krenete puniti sadržajem. I naravno o tome, ovisno o tome tko je na vlasti, politike će biti drugačije. Evo, to želim reći. Mislim da se trebamo držati toga. Riječ je o institucionalnoj budućnosti Europske unije u kojoj ćemo biti bolje opremljeni za suočavanje sa izazovima. Zašto izrađujemo ovo izvješće i zašto smo izradili izvješće Brok i sa ostala izvješća ovdje? Zato jer se suočavamo sa nekim izazovima a nemamo prave alate za sladavanje istih. Evo primjera. Čišćenje banaka u Europi. U kojoj smo fazi? Još uvijek smo usred problema banaka koje nisu dovoljno čiste. A umeđu vremenu u SAD-u već 2014. godine sam novac koji je SAD uložio u banke i slično trebao se vratiti, vratiti poreznim obveznicima. Mi smo još uvijek usred procesa i problema ima još. Ne znam. Evo, mislim da ćemo i u narednim godinama još uvijek imati ogromne financijske probleme u Uniji zato jer nismo riješili problem banaka. Zašto? Zato jer nismo na početku imali bankovnu uniju, a još nije ni danas nemamo. Još uvijek nemamo fond za intervenciju u slučaju problema s bankama u Uniji. Dakle, naš institucionalni ustroj je manjkav Druga napomena. Nemojmo se zavaravati. Ljudi kažu da je to pretjerana centralizacija. Kako možemo govoriti o pretjeranoj centralizaciji Europske unije ako imamo 1% europskog BDP-a u proračunu. E, ljudi govore da mi radimo sve, da grabimo previše ovlasti, da se pletemo u sve, da financiramo sve. Da, s jednim, 1% BDP-a. Ne, stvarnost je bitno drugačija i jednostavnija. 80% od tog 1% se vraća zemljama članicama. Dakle, mogli bismo preskočiti tih 80%, a ovih preostalih 20%, odnosno 0,2% europskog BDP-a, od toga nam je potrebno 0,06% za institucije, za državne službenike, za agencije, dakle, novac e, za europske projekte je 0,014% europskog BDP-a. Dakle, nemojmo više govoriti o ovom molohu Europske unije. <laughs> Jer sa 1% Europske BDP-a to uopće nije tako, to ne stoji. Stvarnost je ta da nema tog moloha u obliku Europske unije koji se plete u sve i koji financira sve. To nije stvarnost. To je slika koju daju euroskeptici, ali na kraju krajeva i oni koji su za Europsku uniju na kraju povjeruju da je to istina i to je pravi problem. U Europskoj uniji danas glavnu riječ vode euroskeptici i čak i oni koji su za Europsku uniju uviđaju njihove argumente i preuzimaju ih. E sad e, još nešto o konkretnim e, napomenama koje su iznesene. Govorili smo o pridruživanju, no time smo htjeli samo uklopiti ta različita partnerstva. Imat ćemo različita partnerstva, partnerstvo sa Turskom neće biti isto kao ono sa Ukrajinom ili sa e, Ujedinjenom kraljevinom. Vidjet ćemo kako će to izgledati i što će predložiti kao prvo britanska vlada kada aktivira članak 50. No to je potrebno. Treba reći da imamo članstvo i imamo partnerstvo. To je suština. Postoje različita partnerstva, tu se slažem, ali barem moraju postojati minimalni standardi koje partnerstva trebaju zadovoljiti. Ja ću izraditi predlog za definiciju tih zajedničkih standarda za partnerstva, ali to neće značiti da će to biti isto za sve. Druga je stvar članstvo u Europskoj uniji. Ako želite nastaviti sa strukturnom suradnjom e, i različitim oblicima suradnje i tako dalje, samo dajte, ali to nije moj prijedlog. E, mislim da smo time stvorili niz problema u Europskoj uniji, a e, vrhunac je stvari da ne koristimo uopće taj sustav. Sjećam se pregovora o nisu kada smo e, htjeli imati bolju ojačanu suradnju i strukturnu suradnju, onda e, u Lisabonskom ugovoru smo e, opet pojednostavili i popustili. I Također, ne primjenjuje se demokratski nadzor. Mi se sada nalazimo u situaciji u kojoj smo u izvješće gospodina Broka i gospođe Bresu trebali uvrstiti čitav popis politika i oblika suradnje koje smo htjeli ponovno vratiti u europsko pravo. Neću vam dosađivati s pitanjima proračuna, ali znamo kako izgleda proračun. Ako pregledate proračun, vidjet ćete da više novca ima van proračuna nego u proračunu. Izvješće Monti koje se objavljuje do kraja godine, a sada se na njemu radi, će sadržavati prikaz europskog proračuna i vidjet ćete da je to gore od prikaza koje mi je pokazao gospodin Corbett o različitim oblicima klauzula opt-in, opt-out, e, pojačanoj suradnji koji e, postoje već dan danas u Europskoj uniji. Trebamo to pojednostavniti. To ne znači da će svi sutra morati usvojiti euro. Ne. Ali u najmanju ruku trebamo si zadati neki smjer Normalno stanje u Uniji mora biti da sve zemlje članice sudjeluju u svim politikama Europske unije. To je normalna stvar. No, mi mislimo da je normalno zapravo suprotno, zato jer imamo toliko mogućnosti izbora da je to postalo beskonačno. Šta ćemo sa sljedećim BF-om? Šta ćemo sa uh, popustom? Hoćemo, li eh, i dalje davati popuste na popuste i ako ne bude bilo onog temeljnog popusta. Mislim da to ne bi bilo baš jako logično. Ne, naravno da to nećemo učiniti. Ako nemamo popust, onda nećemo imati ni popust na popust. Kao što već e, sada imamo za četiri zemlje u Europskoj uniji. Žao mi je, možda ćete naći neko drugo rješenje za njihove financijske potrebe, želje ili što god. I ne smijemo davati popuste na popuste kojih više nema. I trebamo ograničiti e, broj izuzeća u proračunu. Ne smijemo raditi na tome. I ako budemo stalno dalje e, bujali sa tim izuzećima, onda nećemo daleko stići. I slažem se sa napomenom o konvergentnosti. Čućemo što misle o tome izvjestitelji u Sjeni, ali e, ja nisam mislio na konvergentnost samo u, u, poreznim e, i ekonomskim pitanjima, nego i u slučaju socijale, poreza i tako dalje. I konvergencija mora biti e, šira i to je već parlament usvojio svojim rezolucijama koje smo odobrili tijekom posljednjih godina. Crveni, žuti kartoni, dakle o tome trebamo ipak e, malo podrobnije razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni. No, evo, još jedna napomena o posljednjem e, stavku. O u konvencijama. Dakle, mislim da trebamo razmisliti o tome. Dakle, trebamo pratiti pregovore o Brexitu. Dakle, Europska unija bi trebala otvoriti drugi pravac o budućoj reformi Europske unije uz razgovore o Brexitu. To ne znači da sutra moramo imati konvenciju, nemamo još ni o Brexitu, ali trebamo početi razmišljati o tome kako bismo na kraju procesa nakon sporazuma sa Ujedinjenom kraljevinom imali i jasnu predođbu o budućem institucionalnom ustroju u okviru Europske unije koji će povesti računa i o ishodu pregovora o Brexitu. Hvala Gi, ne mogu nikome više dati riječ. Žao mi je, zato što imamo samo još pet minuta za izvješće Breso Brok, dakle ne možemo se nastaviti raspraviti o ovome. Svačam da ćeš organizirati još sastanke s Vjesnom sredinu kako bismo mogli glasati o ovome 21. E, studenog kao što smo i predvidjeli. Sada bismo odmah e, trebali nastaviti dalje s raspravom, ali Elmar i Mercedes, ne znam, e, možete li ograničiti ono što želite reći, ono o čemu želite raspravljati. Dakle, Mercedes, izvoli, imamo pet minuta. <laughs> Ja ću započeti, stavit ću još trenutak broku. Noi abbiamo... Mi smo svima poslali svim izvjetiteljima u sjeni jedan e, složen i dugačak e, popis kompromisnih amandmana i također e, sve amandmane koji su podneseni odnosno svi oni koji su zapravo E, koji e, jesu u logici tog našeg proevropskog izvješća i koje želimo poboljšati kako bismo se suočili sa tim nekim pitanjima o kojima smo danas raspravljali. I dakle, i također e, ti neki amandmani će se moći također i iskoristiti kako za ovo izvješće, također i za novu reviziju ugovora i s vanjske strane i iz unutarnje strane. Imali smo neke poteškoće u načinu vođenja rasprave po pitanju tih amandmana. Mi smo sve kolege i e, iz u sjeni zamolili da nam napismeno naznače sve izmjene koje žele unijeti u, u taj e, prijedlog kompromisnih amandmana ili također da izraze svoje slaganje ili neslaganje po pitanju onoga što smo mi napisali. Primili smo čitav niz e, primjedbi koje ćemo pretočiti u e, zajedničke izmjene, naravno, nakon što se složimo oko tih kompromisnih amandmana. Mi bismo tijekom suzrašnjih dana trebali imati e, dogovor sa svim izvjetiteljima u sjeni. I na taj način, ako će biti potrebno, i budući da od njih, od nekih od njih još nisu stigli odgovori, no ako će neki od njih tražiti da se još raspravlja o tim kompromisnim amandmanima, održat ćemo dodatni sastanak. Ako neće biti zahtjeva za dodatnom raspravom, onda to nećemo činiti. Elma, do you have to add nešto za dodati? Ili je Mercedes odlično predstavila i tvoj dio, žele li neki izvesti u sjeni o tome govoriti. Koliko shvaćam, dakle, trenutno radimo na tome da poboljšamo kompromis amandmane. Dakle, taj rad se mora još privesti kraju i mislim da nema više potrebe za raspravom. Koliko shvaćam, vi se trudite kako bismo onda mogli glasati o ovome 21. studenog na večer, stoga možemo da zaključiti ovu točku na dnevnog reda, te možemo prijeći na a Elmar ipak? Möchte dann doch noch klarstellen. Htio bih nešto pojasniti. Dakle, sutra ujutro, kao što smo već rekli, ćemo e, podastati prijedloge. One izvone prijedloge smo povukli, mi smo sada to sve proširili i izgleda e, su prve reakcije pozitivne. Ali ako nakon današnjeg sastanka i nakon što će se e, pročitati prijedlozi, ako neko još neki neku promjenu nam može naznačiti do sutra na večer, onda je to u redu. Dakle, nemojte molim vas ponositi amandmane sljedeći tjedan. Ako zaprivimo izmjene do sutra na večer, onda mislim da sve to možemo još na vrlo pametan način uključiti u kompromis amandmane. Ne govorimo o tome da ćemo otvoriti novi rok za podnošenje amandmana, samo u okviru kompromisnih amandmana se raspravlja, da. Do sutra popodne ili do sutra na večer ste rekli, dakle do e, kraja sutrašnjeg dana želite eventualne izmene. Ako netko želi još poslati neki ideje o kompromisnim amandmanima, onda neka to učini do kraja sutrašnjeg dana. Hvala vam lijepa. kolege, rok za ponošenje amandmana za Juan Haregi izvješće je bio danas, ali sada elektronički sustav nije dobro radio, tako da ćemo do sutra, na večer, do sutra 18 sati, produžiti rok eh, o izveđu eh, Juana Regvi, dakle, eh, Europska demokracija. Sada možemo onda krenuti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Tu imamo s nama Andrewa Duffa i Michaela Emersona. Britanska saga se nastavlja i mi zamjenjujemo stare neizvjesnosti sa novim neizvjesnostima i e, dolazi stalno do tih novih pojava neizvjesnosti i bojim se da ćemo barem u ovom domu jednom isto tako doživjeti umor od razgovora o Brexitu Dakle, puno razgovaramo o tome, ali ne vidimo baš neke rezultate. Dakle, trenutno se sve to odvija iza zatvornih vrata, može se tamo obavlja neki rad, ali e, trenutno znamo samo da se moramo pripremiti kako bi institucionalni okvir e, bio uspostavljen vezan uz ovo, barem ovdje kod nas u Europskom parlamentu. Plan je, kao što sam objasnila Michael i Andrew, da nastavimo s tim raspravama, dakle da pokušavamo se baviti temama kako one se pojavljuju i da Europskom parlamentu onda prenesemo naša saznanja i nove ideje, poput vaših, e, ima i drugih ideja koje se trenutno pripremaju i koje mogu doprinijeti našim razmatranjima. Zbog toga imamo sada razmenu gledišta s vama i bez danje odgode tko će prvi govoriti Andrew u redu, predajem riječ Andrew Duffu kojeg ne moram predstaviti našem domu. Hvala vam lijepa. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam što ste me zamolili da dođem. Velika mi je čast i veliko zadovoljstvo doći k vama i uvijek mi je drago doći u odbor AFKO, što je zapravo najvažnije mjesto u Europskom parlamentu. Ali naravno, razlog zbog kojeg smo danas ovdje je vrlo tužan i ja bih zapravo rekao katastrofalan za projekt Europske unije. I unatoč e, kontroverzama i incidentima do kojih stalno dolazi i koliko iznenađujuća ta britanska saga, mislim da je unatoč tome potrebno da Europski parlament ima sveobuhvatni pristup tome i to zbog toga što sam vidio na dnevnom redu sastanka ovog odbora da su gospodin Brok i gospodin prije mene govorili i onda sam pripremio jednu skriptu koju ste zaprimili koja se zove Brexit što i kako dalje. I to vam je već uručeno skripta je dosta dugačka, ispričavam se na tome, ali naravno i sama ova tema je složena. Mislim da je ovo razdoblje vrlo osjetljivo. U Londonu postoji jedna mantra koja se zove Brexit znači Brexit. I postoji ovdje u Briselu isto tako druga mantra koja kaže da se ne mogu voditi nikakvi razgovori između Europske unije, njenih institucija i Ujedine kraljevine prije nego što se ne pokrene članak 50. I strahujem da to dovodi do određenog vakuma koji će dovesti do paralize. a mislim da parlament ovdje ima važnu ulogu koju treba odigrati u smislu da e, premosti te razlike koje su sve veće veće i da se prije svega obrati e, parlamentu u Londonu vezano s to da se pojasne barem neke od e, raznih opcija koje bi mogle postati prihvatljive Europskoj uniji. Dakle, gospođo predstavljajuća vode se mnoge rasprave o nekim stvarima koje nisu moguće. Nećemo Norvešku, nećemo Tursku, nećemo Kanadu i tako dalje ali ta rasprava ona ne, ne napreduje, ne vodi ničemu kreativnom, konstruktivnom niti pragmatičnom, a to je ono što nam je potrebno. Kako bismo došli do konačnog dogovora e, oko pragmatičnog odnosa Ujedine kraljevine i Europske unije. Dakle, potreban je veliki napor od strane Europskog parlamenta kako bi on govorio izravnije i e, elokventnije od onoga što trenutno rade vijeće i komisija što su oni spremni učiniti u ovom razdoblju. Mislim da bi to bilo zapravo od velike koristi. Zapravo ja ne smatram da će izolirana Ujedinjena kraljevina biti sposobna e, naći koherentnu perspektivu za svoj dugoročni odnos s Europskom unijom. Ujedinjena kraljevina, njoj je potrebno hrabrenje i potrebni su joj prijedlozi iz Brisela. Kao što znate, postoji jedan sudski predmet kojeg sam opisao u ovom dokumentu koji vam je uručen i to će još i dodati još e, i dovesti još do danje odgode i do većih, veće konfuzije. Tu se radi o tome tko ima ovdje prerogativ? Vlada Kruna ili parlament iz Westminstera? To je isključivo unutarnje pitanje i možda e, o tome ne moramo ovdje raspravljati, ali rezultat i ishod te kontroverze vezano uz taj sudski predmet utjecat će e, i to izravno na e, kakvoću e, procesa pregovora o Brexitu i na vremenske okvire. Jedno vrlo važno pitanje je to može li se povući e, pokretanje članka 50. Dakle, može li to učiniti Ujedinjena kraljevina? To jest, drugim riječima, može li ona se promisliti? Prema sudovima i prema dogovoru vlade, to je vlada E, to nije moguće. Dakle, u trenutku kada se članak 50. pokrene, mora se ići prema sklapanju sporazuma ili se mora taj proces završiti pak, a da se ne sklopi sporazum i onda bi se ugovor jednostavno prestali primjenjivati. No, ja ne smatram, a neki drugi se slažu sa mnom, da je to e, ispravno e, pravno tumačenje članka 50. I moglo bi doći do toga da će ovo pitanje, baš ovo specifično pitanje se spomenuti isto tako u raspravama na Vrhovnom sudu. A ako se to dogodi, onda će to postati, i to je neizbježno, referenca za sud u Luksemburgu. I imamo i članak 267. Dakle, to nije opcija, to je nešto što je obavezno. A ako se to dogodi, onda vijeće, parlament i komisija mogu E, uložiti pritužbu i pokušati zatražiti da se definira, to se razjasni, prema kojem procesu bi jedna kraljevina mogla zatražiti da se e, povuče pokretanje članka 50. I E, pod kojim okolnostima bi onda moglo doći do pozitivnog završetka pregovora na razini Europskog vijeća. Dakle, prema kojim onda načelima bi trebalo završiti sa tom postupkom Brexita. Ironično je to što unatoč e, rezultatu e, sudskih rasprava parlament i vestnice će odlučivati o tome hoće li se pokretati članak 50. Dakle, tu nema nesigurnosti. Za to postoji velika većina, kako u gornjem, tako i donjem domu Britanskog parlamenta. Dakle, vezano s to da bi rezultat referenduma trebalo provesti. I mislim da je vrlo važno da ljudi ovdje prestanu govoriti o tome hoće li Ujedinjena kraljevina napustiti Europsku uniju. Ona će to učiniti. Osim te vrlo male mogućnosti da u procesu pregovora o članku 50. se tako jako promijene političke okolnosti u jednoj kraljevini, da to dovede do toga da se oni promisle. Ali, članak 50. će se svakako pokrenuti i ja mislim da na kraju uspješnog završetka dvogodišnjeg procesa pregovora će se doći do sporazuma, a za to će biti e, potrebna i odgovarajuća podrška parlamenta iz Westminstera. Sam sporazum, a to je nešto što moramo i dalje naglašavati, sam sporazum tiče se tehničkih pitanja koje treba riješiti kako bi se Ujedina kraljevina isključila od prava i obveza jedne države članice Europske unije. Ja sam sažao članke i stavke u točki 3 u mom dokumentu. Neka od tih pitanja su jako složena, ali ona su isto tako i tehnička i dosta s jedne strane jednostavna. Morat će se tako sklopiti dogovor oko toga što taj članak e, nalaže za budućnost budućih odnosa. A prijedlog kojeg ja zastupam, a i drugi, je da taj jedan dodatni sporazum, usputni sporazum, se formulira i zaključi na razini Europskog vijeća, a ne da se uključi službeno u dogovor vezan uz članak 50. Jer kada bismo u sporazum prema članku 50. uključili izričito e, referencu na opis e, konačnog dogovora, onda bi moglo doći do rizika da se taj sporazum prema članku 50. smatra mješovitim sporazumom, što bi tražilo da taj sporazum e, odobre svi nacionalni parlamenti država članica ili čak i da se o tome održe referendumi. A imali smo dovoljno iskustva sa mišovitim sporazumima, tako da se toga dosta plašimo. Članak 50. je bio izrađen na vrlo pametan način. Tamo stoji da će se putem odluke vijeća zaključiti pregovori sa glasovanjem sa kvalificiranom većinom, što ne e, traži onda da se dakle, 27 parlamenta parlamenata e, uključe u ratifikaciju te odluke ili da se pak održe referendumi. Mislim da je važno da budemo toga svjesni i da se pridržavamo toga da pokušavamo sklopiti sporazum koji će biti što jasniji, što jednostavniji moguće. No naravno, taj sporazum treba uključivati i sustav za prijelazno razdoblje, dakle od ove trenutne točke u kojoj sada nalazimo preko Brexita sve do onog završnog e, mjesta na koje želimo stići. Za to će nam biti potrebna prijelazna klauzula ili nekoliko prijelaznih klauzula. Neke od tih klauzula mogu imati rok trajanja, ali e, glavna namjera prijelaznog sporazuma, mislim da će biti vrlo teško izraditi takav sporazum, je ta da na sve zajedno, dakle jedinu kraljevinu, i Europsku uniju sa 77 država članica prebaci na mjesto na koje želimo sići, na mjesto u kojeg smo se složili da je naše odredište i da se tako minimalizira e, kolateralna šteta do koje će doći ako padnemo suba provalije. Michael Emerson i ja se slažemo oko jednog obrazca kojeg bismo htjeli imati i oko jednog presedana kojeg imamo pred nama. To je onaj e, tip sporazuma o podrživanju kakvog imamo s Ukrajinom. To nije onaj slušaj e, pridružene države, o čemu smo raspravljali u okviru izvješća Gija Verhofštata, već je to praktično i sveobuhvatno rješenje e, za problem e, za koje ovdje imamo nekoliko mogućih rješenja. To nije bez presedana, Ukrajina se već složila s tim sporazumom, niti je to slučaj bez presedana za Ujedinu kraljevinu, koja je potpisala sporazum o pridruživanju 1954. godine sa ondašnjom Europskom zajednicom ugljena i čelika. Dakle, to je moguće postići. A mislim da će Michael to još dodatno opisati. Da će tako opisati taj e, format kojeg smo mi zamislili. Hvala. Michael je više znanstveni suradnik e, u CEPS-u. E, hvala ti Michael što si ovdje i drago mi je da te vidim. Hvala tina Danuta. Ja ću, kao što je Andrew upravo i rekao, e, reći nešto o onome što bi moglo biti jedan sadržaj, jedna struktura sveobuhvatnog sporazuma Europske unije sa Ujedinom kraljevinom za uređivanje budućih odnosa. Uzevši obzir da trenutno nemamo ništa pred nama. Dakle, vlada jedne kraljevine ne govori skoro ništa ili počinje pa govoriti nešto pomalo, a sa strane Europske unije čujemo da oni ne žele ništa čuti sve dok e, Ujedna kraljevina nije učinila prvi korak. E, predsjednica vlade je rekla da ne želi model po postojećem obrascu, da traži model po mjeri koji će biti najbolji za Veliku Britaniju. Dobro, u redu, to je samo politička retorika. Rasprava o modelima je vrlo učinkovita u smislu da možemo identificirati neke modele i da onda možemo učinkovito raspraviti o samom sadržaju različitih alternativa, a da e, se odmah ne upustimo u same detalje. Dakle, imamo pet poznatih modela Svaki od tih modela ima neke značajne nedostatke za Ujedinu kraljevinu. Imamo jedan šesti model e, na koji se Andrew Duff već e, osvrnuo i do kojeg ću doći. A Imamo dakle jednostavno članstvo u e, svjetskoj trgovinskoj organizaciji, to je model broj 1, ali to bi naštetilo pristupu jedne kraljevine e, tržištu Europske unije. Zatim imamo e, sustav europskog gospodarskog prostora što nije u skladu sa željom da se kontrolira migracija. Zatim ostati u Carinskoj uniji on omogućava slobodnu trgovinu sa ostatkom svijeta. Švicarski model neće biti prihvatljiv Europske uniji, a kanadski model nije relevantan i to u velikoj mjeri zato što zanemaruje velik dio europskog zakonodavstva, a to je nešto što će svakako sadržavati bilo kakav sveobuhvatni sporazum. Novi model je model sporazuma o pridruživanju tipa onoga s Ukrajinom. Ali ono što je važno reći je da sadržaj tog sporazuma nije nešto što je vezano uz Ukrajinu kao takvu, već se radi o tome da se unese jasna struktura europskog zakonodavstva koje se možda primjenjuje, možda i ne na treću stranu. E, obilježja koja bi u Kraljevini mogla biti zanimljiva Europske unije su sljedeća. Kao prvo imamo vrlo jasnu strukturu što se tiče sadržaja samih pregovora, kao drugo, imamo visoku razinu e, uključenosti u jedinstveno tržište za tri od četiri temeljnih sloboda, dakle ne za slobodu radnika. Isto tako to uključuje i pravne institucionalne karakteristike koje bi mogle biti relevantne. Britanska vlada raspravlja tajno o raznim opcijama, a sada imamo događaje koji ih još teru na daljnje postupanje, primjerice imamo Nissan, to je glavni slučaj kojeg se može navesti kao primjer, a isto tako imamo i presudu e, Visokog suda u članku 50. što nam kaže da bi većina zastupnika u parlamentu htjela zapravo imati e, meki model Brexita. Što se tiče slučaja s Nisanom, Gospodin Karl Gožen je napustio uh, ured uh, britanske predsjedne vlade sa jamstvima da njegovo poduzeće neće biti u nepovoljnom položaju, neovisno o tome kako uh, bude ishod pregovora o Brexitu. Detalji su tajni, mi ne znamo kakvi su, ali naravno upitno je jesu li ta jamstva pravno gledano moguća. To bi trebalo, ako ništa drugo, potvrdu Europske unije, a Europska uniju se nije uopće konzultiralo u tom slučaju. Ali to je sve navelo britansku vladu da se malo otvori i e, ministar za Brexit je rekao da vlada želi, citiram, e, bezcarinsku trgovinu i E, bez e, ikakvih trgovinskih prepreka. Dakle, to je taj citat. Pitanje je što to znači. Dakle, to očito isključuje jednostavan model vezan uz članstvo u svjetsku trgovinsku organizaciju. To bi moglo uključivati Carinsku uniju, moglo bi uključivati i duboki sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini poput modela s Ukrajinom, a zanimljivo je da bi to moglo čak i značiti da e, to bude kombinacija Carinske unije i sporazuma o slobodnoj trgovini koji bi bio duboki i sveobuhvatni. Što se tiče sadržaja, Dosta brzo ću proći kroz to. Naime, imamo dva glavna dijelova sporazuma o slobodnoj trgovini. Prvo je ovaj duboki sveobuhvatni dio o slobodnoj trgovini, a drugo je gospodarska suradnja. Imamo e, deset poglavlja u samoj srži sporazuma o slobodnoj trgovini kojeg, kojeg možete ovdje naći u dokumentima. To su zapravo minimalni zahtjevi za koje se smatra da će Europska unija ih tražiti kao uvjete e, da bi se složila sa slobodnom trgovinom. Tu imamo dakle nutnu stopu carina, carinski postupci, zatim tehničke standarde za robu, politika tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva, javna nabava, energetski propisi, osnovna pravila za usluge e, i e, primjerice PDV. Taj paket za taj paket bi jedan kraljevno vjerojatno se mogla složiti. Mogla bi reći da se želi toga pridržavati, osim možda nekih članova iz ukip koji se ne bi mogli s time složiti. Da se vratimo na ovo pitanje birokratskih prepreka. Što to zapravo znači? Pa, to svakako znači da se slijede carinski postupci i tehnički standardi EU za robu, ali to bi moglo značiti isto tako i da se doda carinska unija u taj paket e, duboko i svobodnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Dobro, to je prvi paket. Drugi paket e, pod e, poglavljem gospodarske suradnje, tu imamo nekoliko poglavlja koji su vezani uz trgovinu, neke koji nisu e, vezani uz trgovinu. Oni koji su vezani uz trgovinu, tu imamo financijska tržišta, energetsku politiku, promet, e, klimu, zaštitu potrošača i politiku okoliša i socijalnu politiku. Sve su to vrlo važne politike za Ujedinu kraljevinu. I vrlo je zanimljivo da u slučaju Ukrajine postoje i uvjeti za izdavanje dozvola za financijske usluge, a ti su propisi doslovce jednaki kao i interni propisi Europske unije. Što se tiče prometa, zasigurno bi Europska unija htjela ostati e, u jedinstvenom europskom nebu i htjeli bi zadati sporazum o civilnom zrakoplovstvu. Što se tiče klime, e, Ujedinjeni naš svakako će htjeti poštivati dogovor iz Pariza, ali tu mora vidjeti kako će razmrsiti e, onaj europski dio iz tog sporazuma ili će pak odlučiti da ostane u e, mehanizmu Europske unije, što može. Što se tiče politike zapošljavanja i socijalnih politika, e, dosta je zanimljivo da je ministar za Brexit nedavno rekao da budući da zakonodavstvo zapošljavanja Europske unije nije spriječilo jednu kraljevinu da ima najfleksibilnije tržište rada Europske unije, da on nema nikakvih njihovog protivljenja tome da to zadrži kao zakonodavstvo Ujedinjenog kraljevina. To bi bilo dosta od velike koristi kako bi se ublažilo se vezano uz socijalni dumping. Zatim postoji još jedan dio poglavlja koje su vrlo važne za Ujedinjenu kraljevinu, koja nisu vezana uz trgovinu, već koja se tiču znanstvenog istraživanja, višeg obrazovanja, e, obzora za 2020. godinu i mnoge agencije Europske unije. To je nešto što je izuzetno važno za interes Ujedinjene kraljevine i sporazum o pridruživanju tu pruža dosta korisna jamstva E, drugoj stranci, da se o svemu tome može na pravilan način pregovarati. Zatim postoje još tri točke koje nisu u sporazumu o pridruživanju, koje su dosta kontroverzne i koje će se morati riješiti. Prvo se tiče mm, slobodnog kretanja ljudi, hoće li jedna kraljevina htjeti uopće ne preuzeti nikakve obveze o tome, a Europska unija pa kaže da su sve četiri slobode dio jednog paketa. Ono što je dosta zanimljivo je se razmotriti hoće li jako negativni kontekst ove rasprave o Brexitu e, zapravo dovesti do toga da e, se dosta europskih imigranata vrati doma i da neki drugi potencijalni imigranti odluče ne otići u jednu kraljevinu. Što bi značilo da bismo za godinu dana zapravo mogli vidjeti da e, spontani priljev migranata prema Ujedinjenoj kraljevini se povuče ili da čak postane negativan. E, onda bi se to nazvalo na statistike, onda bi rješenje bilo vrlo jednostavno, a to je da se kopira zašt, e, sigurnosna klauzula za Švicarsku iz 1999. godine, što bi bilo jednostavno rješenje da se nešto u tome napravi. Znamo da neka akademija razmatra i neke strože opcije, ali mislim da bismo to trebali primiti na znanje, da dakle postoje ti značajni napreci zbog kojeg bi to dosta teško pitanje moglo postati manje teško u budućnosti. Proračun Europske unije, različiti glasnogovornici Europske unije su rekli da će Ujedinjena kraljevina trebati platiti, ali nije jasno za što bi Ujedinjena kraljevina trebala platiti, samo za slobodnu trgovinu u navodnicima ili za potpunu uključenost u e, jedinstveno tržište, dakle prema europskom gospodarskom prostoru ili nešto drugo, to nije još jasno. I zadnja točka na mom popisu tiče se poreza na dobit. Neki ekstremni zagovaratelji e, Brexita kažu da žele ultraliberalni sustav, da žele smanjiti porez na dobit da žele postati Hong Kong Europe. Dakle, imamo Irsku sa porezom na dobit od 12,5%. Očekujem da bi još druge institucije mi se mogle reći nešto drugo, ali ja očekujem od cijele da kažu budući da ne možemo Mm, pogurati Irsku da pređe sa 12,5 na boljih 20%, da bi onda ta odluka mogla biti ostavljena eh, samo jedinoj kraljevini. Dakle, taj kontekst je takav, nije drugačiji, zbog toga bi ta odluka mogla ostati ovakva. Zatim još dvije potencijalne karakteristike sporazuma o potraživanju su te da imamo eh, imamo sporazum od 2000 stranica, da imamo tu dosta e, tehničko e, tehničku zakonodavnu formulaciju, što bi se moglo preuzeti za slučaj Ujedinjene kraljevine, što bi moglo značajno smanjiti vrijeme da se posegne sporazum. Zato isto zatim isto tako postoji klauzula o privremenoj primjeni. E, što se tiče svih provizija iz dubokog i sporazuma o slobodnoj trgovini, što nas dovodi do toga da će to biti na neki način e, kvazi prijelazni sporazum. Predsjednica vlade već se osvrnula na to, a ja ne mogu zapravo si predstaviti kakav će biti pravni sadržaj jednog takvog sporazuma. To me dosta intrigira, dakle, osim ovih e, točaka koje sam već spomenuo, dakle, osim toga da se možda produži onaj rok od dvije godine za posljednje sporazuma prema članku 50. Evo dakle, situacija je takva, dame i gospodo, imamo ovdje jasan model koji je potencijalno relevantan u trenutku kada će pregovarači sjesti za stol, treba provjeriti mogući sadržaj tog sporazuma i ja mislim da je to vjerojatnija referenca od onih svih drugih starih modela koji su nam već dobro poznati. Uh, ja Samo želim dodati da postoje još dva aspekta ukrajinskog sporazuma koji mogu biti vrlo korisni. Prvo, Postoji institucionalni mehanizam koji predviđa sastanke na vrhu svake godine, ministarsko vijeće i stručne odbore koje je spominjao Majko, i zajednički parlamentarni odbor. Drugi aspekt koji je dosta koristan je da postoje odredbe o političkoj suradnji u području vanjske i sigurnosne politike i također u području domaće sigurnosti što uključuje i suzbijanje međunarodnog organiziranog kriminaliteta i terorizma. Dakle, sve je to sadržano u tom sporazumu. U Ukrajini je to prozročilo određene probleme. U Nizozemskoj također znamo da je došlo do problema u vezi sa referendumom, naročito po pitanju te konkretne klauzule, ali ne smatram e, da bi bilo opravdano reći da će tu doći do problema. Mogli bismo predvidjeti neki mehanizam koji će omogućiti nastavak izvrsne politike, političke suradnje koju smo do sada ostvarili u ovih četrdesetak godina članstva. Gospodin Šeflin, hvala. Pozdravljam Andrewa, pozdravljam Michaela, drago mi je što ste ovdje i hvala na vašim izlaganjima. Dva promišljenja ili čak možda pitanja. Meni se čini da je Ujedinjena kraljevina uključena u dvije recimo dvostruke krize. O prvoj smo govorili, znači odnosi sa Europskom unijom i tako dalje. A drugo je pitanje kakva će Ujedinjena kraljevina proizići iz toga. Meni se čini da će doći do ustavne krize. Jer jasno je da Sjeverna Irska i Gibraltar žele nešto drugo. Ne znam eh, što će biti sa Kanadom i ne znam kako će se to pomiriti u ovom trenutku. Možda će Škotska moći reći da mi bismo mm, mi bi se htjeli i onako van, dakle budite tiho. No, prema glasovima iz Edinburgha čini se da Nikola Sturgeon zauzima sve oštri stav. Kada je riječ o E, Sjevernoj Iskoj, ako se tu uspostavi čvrsta granica, to će biti u suprotnosti sa obvezama iz ugovora. Ispravite me e, ako griješim, ali to će e, doniti sigurnosne probleme Ujedinjene kraljevini. I drugo, i to je moje drugo pitanje, kada će se oni probuditi? Drugim riječima čini mi se da vlada neka euforija nakon koje će doći do jednog općeg mamurluka, jer inače to ide jedno za drugim. Znači, pitanje je što će biti kada se osvijeste. I dopuna ovom pitanju, e, hoće li biti povika na izdaju? Odnosno, hoće li reći da nas je Europa ponovno izdala? Ja bih mogao svakako napisati nešto o tom smislu da ili mailu, a sigurno biste mogli vi. Mercedes Preso. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja bih htjela zahvaliti našim gostima. Dali su nam eh, zanimljiv doprinos kad je riječ o dodatnom pojašnjavanju pitanja. Ako sam dobro shvatila, dakle, kada zapravo spojimo vaša dva prijedloga i vaša dva izlaganja, možemo reći da postoji slaganje po pitanju toga da treba napraviti sporazum o izlasku e, plus znači klauzula o e, znači zaštiti ali to na razini Europske unije samom aktivacijom članka 50. I također mi se čini da je netko od vas predložio jedan politički dokument o budućnosti koji bi mogao biti e, sadržan u možda nekakvom dokumentu e, Europskog vijeća kako bi se taj sporazum o izlasku ne pretvorio nekakav mišoviti sporazum. Dakle, taj politički dokument što se nas tiče kao zastupnika bi trebao biti usuglašen i sa parlamentom iako o njemu glasuje Europsko vijeće. I također, ovdje govorimo i o nekom sporazumu o nečem trećem, možda o nekakvom drugoj vrsti pristupanja, pridruživanja koji bi znači vjerojatno zahtjevao zahtijevao e, ratifikaciju na razini država članica. Odnosno, to bi trajalo nešto duže, ali upravo ta prijelazna klauzula ili klauzula o zaštiti bi mogla pokriti to prijelazno razdoblje. Ja imam znači dva pitanja slash e, primjedbe. Prvo, e, iako je očito da taj model možda može sličiti ukrajinskom modelu, e, u sadržaju možda više sliči sporazumu sa Švicarskom ili Norveškoj, zato što govorimo o bogatoj i snažnoj zemlji, a ne nekoj zemlji kojoj treba pomoć. Dakle, kada govorimo o tom pitanju e, slobodnog kretanja radnika i doprinosa u europski proračuna, e, znači se ne može poklopiti jer ako smo to postavili pitanje kada je bila riječ o sklapanju sporazuma sa Švicarskom i Norveškom, moramo to napraviti u slučaju Ujedinjene kraljevine. E, dakle, na neki način e, kada e, nešto ispustimo drugo uđe, ali ovdje e, je pitanje sada možemo li nekako raspravljati sa time i u okviru slobodnog kretanja razlika, radnika. Ovdje kada govorimo o zaštitnoj klauzuli možda možemo primijeniti onaj slučaj koji smo primijenili pri sklapanju sporazuma sa Švicarskom. Ja se također postavljam pitanje koje se kolega Šeoplen postavio, a to je što će se dogoditi sa Škotskom i Irskom. U slučaju Škotske to je politički problem, u slučaju Irske to je i institucionalni problem. Zašto? Zato što su nas irski kolege podsjetili da u e, ugovoru između Irske i Ujedinjene kraljevine postoji klauzula koja ne dopušta izmjenu uvjeta, e, osim ako se obje strane oko toga ne slažu. Znači, Irska gotovo sigurno da neće htjeti izmjene. I sada ovdje dolazi do ne samo političkog problema, znači pitanja volje e, jednog dijela Ujedinjene kraljevine koji ne želi otići. Ovdje također i takozvani institucionalni problem, odnosno problem jamstva koje e, je dano, a koje će biti oduzeno u slučaju ako Sjeverna Irska izađe zajedno sa Ujedinjenom kraljevinom iz Europske unije. Dakle, to su e, dva pitanja koja su e, jednim dijelom drugačija, ali kada je riječ o Europskoj uniji, to može biti vrlo važan problem ako u međuvremenu dok će, ta, dok će trajati ti pregovori, ako e, ta dva dijela Ujedinjene kraljevine, te dvije države, znači Škotska i Irska, na drugačiji način ili kroz referendum ili nekako drugačije, znači u službenom smislu pokrenuto pitanje. Evo, dakle, to je jedno pitanje ili jedna nedumica koja imam, te ako možda imate e, neku vašu ocjenu tog e, stanja ili aspekta ili komentar na to, bila bi vam zahvalna. Kalista. Hvala, David McAllister. David. Rekla sam David McAllister. Ispričavam se. E, hvala, gospođo predsjednice. Jesam li ja na redu? Hvala. Hvala vam gospodo na vrlo zanimljivim e, izlaganjima. Imam dva pitanja. Prvo, slušajući neke političare iz Ujedinjene kraljevine, uviđam da oni žele zadržati potpuno i pristup jedinstvenom tržištu jednom kad se izađe iz Europske unije. Što to znači? potpuni pristup. Govore li o članstvu u jedinstvenom tržištu, kao što je to recimo slučaj Norveške, ili o drugim mogućnostima potpunog pristupa i postoje li uopće takve druge mogućnosti? Jeste li možda upućeni u to od drugih? Drugo, kako vidite mogućnost da dijelovi Ujedinjene kraljevine poput Škotske, Sjeverne Irske ili Gibraltara budu članovi EFT ili čak EA, Europskog gospodarskog prostora. Je li to uopće moguće? Jer ja sam e, razgovarao sa jednim utjecajem škotskim političarem prošloga tjedna u Londonu i on mi je rekao da bi Škotska mogla imati 100% članstvo ili čak e, ući u EFTU, iako možda e, ne bi dobila status suverene države. Imate li kakvo, kakav odgovor na to pitanje? Jolajnen? ja thank you very much for some innovative proposals and for... Hvala na vrlo inovativnim prijedlozima. Gospodin Duffy je predložio da parlament poduzme inicijativu u dijalogu sa Westminsterom. No, pitanje je s kime i o čemu. Gifer Hofstadt je naš glavni pregovaratelj i možda bi on mogao razmisliti o mogućim načinima razgovora o Westminsteru, iako za sada ne znamo što će oni učiniti ako budu slijedili eh, direktivu vlade, onda nema to ni smisla. Zatim, ako je ovo službeni dokument, onda imamo drugi think tank u Briselu koji želi podijeliti slobode, četiri slobode na tri gospodarske i još jednu političku. No, zašto bi Europska unija trebala u pregovorima odustati od te četiri slobode kao jedan paket. Zašto bismo uopće u ovom trenutku raspravljali o razdvajanju onoga što vrijedi već 40 godina, a u raspravama sa Ujedinjenom kraljevinom prepoznali smo neke elemente o kojima bismo mogli razgovarati bez diskriminacije na terete europskih građana. Dakle, zašto uspoređujemo Ujedinjenu kraljevinu sa Ukrajinom? To su dvije različite stvari, naročito ako pogledamo e, gospodarski status. I također imamo godišnje sastanke na vrhu i godišnje sastanke parlamenta sa predstavnicima Westminstera i tako dalje. Mi to sa Ukrajinom radimo kako bismo im pomogli, ali ne znam hoće li Velikoj Britaniji trebati pomoć nakon izlaska iz, EU. E, iz Europske unije. Se završili u redu Dejan James. Hvala. Ispričavam se zbog ove zabune prije nekoliko minuta. Moja krivnja. Ako mi dozvolite, imam jednu napomenu. Ovo je drugi put da e, dolazim na sastanke odbora AFKOA. A opet razgovaramo o novom carevom ruhu. Dakle, upravo e, se govori o onome što želimo čuti i opet imamo samo jedno gledište, dakle da je loše što e, Ujedinjena kraljevina napušta Europsku uniju i da organizacije koje su ovdje prisutne su proeuropske i da ovdje i naši izlagači imaju interesa o zadržavanju Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. Dakle, uvažavamo ono što ste e, rekli u svojim izlaganjima, no ipak. Ako smijem nešto reći, dakle, molim vas da ako ne čujemo drugo stajalište, mi kao odbor smo u opasnosti od daljnjeg e, razmišljanja na samo jedan način. Ja sam e, tijekom kampanje za e, referendum priznala da sam euroskeptik i nadam se da ste i svi svjesni toga. Ja sam postigla svoj cilj, to je ishod referenduma i prisustvovala sam nizu događaja diljem Ujedinjene kraljevine i Europske unije, a na svakom od tih događaja sam e, govorila za Brexit. Dakle, svaki puta smo imali jednako vrijeme kao i naši sugovornici. Imali smo vrlo strogo zacrtane scenarije i zbog toga su ti sastanci bili nepristrani. A ovdje već drugi puta nailazim na situaciju koja razočarava, nema potrebe da se to i dalje događa. Mi smo tijekom kampanje Ujedinjene kraljevine tražili e, ono što smo nazvali prijateljskim razvodom. Uvijek smo nastojali izmaći političkoj kontroli Europske unije. No, umjesto toga, svaki puta kada sam prisustovala ovakvim e, sastancima i također u slučaju ove prezentacije, vraćamo se na pitanje osvete, na okrivljavanje Ujedinjene kraljevine zbog toga što je loša, na kažnjavanje i stalno čujemo da je sve u vezi sa tom odlukom loše, negativno i protivno interesima Ujedinjene kraljevine. Ako ne budemo čuli neke, neka suprotna mišljenja, onda će mediju e, mediji Ujedinjene kraljevine i e, Europske unije prepoznati tu prijetnju i to neće ići na korist nikome. Ono što želim jest e, više ravnoteže u ovakvim sastancima. Posljednji puta kada sam uzela riječ, moj sugovornik iz Sinn je uzvratio sa vrlo dobrim argumentima o granici između Irske i Sjeverne Irske. I to je upravo kvalitetna rasprava koju bih htjela doživjeti i ovdje. Neki od argumenata, naročito oni koje je spomenuo gospodin Leinen, su dobri argumenti za e, stajališta onih koji su se zalagali za Brexit. I mislim kad bismo više toga čuli, to bi bilo korisnije. Hvala gospođo predsjednice što ste me dopustili da uzmem riječ. Ja sam nastojala dati pozitivnu ocjenu ovog sastanka, jednu proaktivnu, pozitivnu napomenu. Dakle, prestanimo sa ovim jednostranim okrivljavanjem i kažnjavanjem. To ne pomaže. Nedavno ste počeli prisustovati našim sastancima. Čitav proces koji nas je doveo do ovog e, sastanka je e, bilo isključiva tema sastanaka koordinatora i mi ćemo naravno nastaviti ovu raspravu u nadolazećim mjesecima i godinama, ovisno o tome koliko se bude ovo nastavilo, a koordinatori su zamoljeni da dostave imena stručnjaka koje bi htjeli čuti na našem saslušanju. Dakle, klubovi su zamoljeni da to učine, a vaši koordinatori nisu to učinili. Dakle, slušate one koji su predložili drugi koordinatori, ali možete i sami predložiti svoje stručnjake. Hvala. Martina Anderson. Htjela se, sam se nadovezati na ono što je Žeži rekao o potencijalnoj ustavnoj krizi u Ujedinjenoj kraljevini i to u kontekstu sporazuma Velikog petka. Mislim da je važno za odbor i stručnjake koji se bave ovim pitanjem e, shvate što je sporazum Velikog petka, to je mirovni sporazum koji je doveo do dva referenduma, diljem Irske, Sjeverne Republike Irske i u njemu e, izrečito stoji da sve institucije i ustavni ustroj, recimo Skupština, Ministarsko vijeće, Britansko-Irsko vijeće i također provedbena tijela, dakle to je sve predviđeno u sporazumu i također imamo amandman na Um, zakon o parlamentu i također Ustav Irske. Dakle, to je sve međusobno povezano i međusobno ovisno. Budući da su te dvije vlade sujamci tog sporazuma, imamo dvije e, članice koje su sujamci ovog mirovnog sporazuma, moramo, s obzirom na to, imati raspravu o potrebi posebnog statusa za Sjevernu Irsku kako bi ona mogla ostati u, u Europskoj uniji. To nije bilo prije, ali niti jedna e, članica Europske unije nije nikad napustila Europsku uniju. Hoće li to biti kako god rješenje, ne znam, ali ono što želim zamoliti parlament jest da ne okrene leđa Ircima koji su prošli strašan sukob, ja sam isto bila u njemu i također imamo mirovni proces koji je u tijeku i ne želimo da sada nove generacije koje upiru oči u nas kažu e, da smo imali svoj trenutak, da smo pokušali, a da se sada oni nalaze nakon, toga u goroj situaciji zbog jačanja granica. To je mogući rizik po Irsku i po mirovni proces. Ja sam pratila ono što je rekao povjerenik Barroso koji je osnovao mirovnu radnu skupinu i on je izjavio da je mir u Irskoj važan zato jer postoji europska dimenzija s obzirom da su i stanovnici Sjeverne Irske građani Europske unije. Svi imamo irske putovnice što znači da smo i građani Europske unije. A s obzirom da su temeljna e, načela Irske mir, stabilnost i napredak, e, onda e, to stoji. Dakle, postoje i izazovi za Škotsku i također je i e, Gibraltar u sličnoj situaciji. Dakle, mi trebamo poseban pristup Sjevernoj Irskoj. Ne možemo imati situaciju u kojoj će dio Irske biti u EU, a dio ne. Zato jer će to predstavljati izazov za jedinstveno tržište, odnosno kako ćete spriječiti šest grofovija sa 350 milja granice u, u mogućem e, krijumčari, dakle imamo e, trgovinske sporazume, sporazume sa Rusijom, Indijom, Kinom i tako dalje. Dakle, kako god sporazume sklopili, e, to neće eh, oni neće primjenjivati iste standarde kao ovdje. Hoće li ti proizvodi samo prijeći preko granice ući na jedinstveno tržište u Europi bez nekakvih ograničenja? Dakle, također treba zaštititi i pravo slobodnog kretanja. E, i iz razgovora sa zastupnicima znam da žele jedinstveno tržište, dakle zbog toga moramo spriječiti krijumčarenje e, ulazak proizvoda koji ne poštuju iste standarde. Dakle, treba vidjeti ako dođe do izlaska koje su njegove implikacije. Zbog toga nam e, treba specijalni status. Kako će to izgledati? E, to je predmet za daljnju raspravu. Ne možemo predložiti nešto i, i reći gledajte to je već primijenjeno prije i to uspješno. Ne, jer to jednostavno nije prije postojalo. Imamo jednu zemlju članicu koja je napustila Europsku uniju i sada trebamo promisliti o mehanizmima koji će nam omogućiti da sve to riješimo. Hvala. Nitko se više nije javio za riječ, tako da ću zamoliti Majka Emersona i Andrewa Duffa da odgovore na pitanja. Evo ne znam tko će prvi uzeti riječ. Hvala na svim ovim relevantnim komentarima. George Schöpflin, Škotska i gospođa Anderson, Sjeverna Irska. Ja sam Englez sa engleskom i sjevernoj irskom krvi u žilama. Dakle, to je doista bolno pitanje. Dakle, o Škotskoj. Kao disciplinirani eh, stručnjaci, mi smo se ograničili na odnos između Jedinjene kraljevine i Europske unije. To međutim implicira i položaj školske. Situacija je drugčija sa Sjevernom Irskom zato jer e, će to pogoditi tamošnju granicu zbog toga je relevantan prijedlog Carinske unije jer bi to riješilo u velikoj mjeri taj problem. Trebao sam spomenuti što nisam, da bi eventualni sporazum o pridruživanju imao i komponentu o slobodi, sigurnosti i pravdi. I tu je zanimljivo da je e, bivši ministar unutarnjih poslova rekao da je 30 elemenata europske stečevine Dakle, rekla je da e, bi htjela nastaviti s time i to se odnosi upravo na sigurnosno pitanja. Dakle, to je nešto što je Ujedinjena kraljevina nedavno prihvat, ponovno prihvatila. Zatim, ratifikacija i privremena provedba. Ratifikacija će vjerojatno biti dugotrajna i teška, ali mehanizam privremene provedbe upravo dopušta primjenu sadržaja bez e, čekanja kraja ratifikacije relevantan komentar e, je upravo onaj o, pisanim modelima i koliko se oni mogu primijeniti na e, Ujedinjenu kraljevinu, dakle u svjetsku onoga što je učinjeno sa Norveškom i Švedskom. E, ne znam koliko će to biti slično e, odnosu Švicarske i europskog gospodarskog prostora. No, ako pogledamo popis pravne stečevine koja je sadržana u tom sporazumu, to e, nije opće inkluzivan e, sporazum. Dakle, imamo tu odabir europske pravne stečevine koja je uključena u taj sporazum i to bi se također moglo primijeniti u ovom slučaju. Zatim, e, pitanje Škotske i imigracije. Škotska premijerka je naznačila da bi imigracija mogla postati dio nadležnosti Škotske, što je zanimljivo. Ja bih mogao pretpostaviti da će Ujedinjena kraljevina prepustiti e, neke ovlasti Škotskoj i ako dođe do toga, tu bismo mogli imati malo prostora. Ja ne bih odbacio e, zamisao mm, prijenosa ovlasti za e, ulazak migranata u Ujedinjenu kraljevinu na taj način. Kada je riječ o pristupu, dakle, premijerka je govorila o maksimalnom ili najvećem mogućem pristupu, a ne o potpunom pristupu, jer su i sami rekli da im se ne sviđa norveški model što je preblizu stvarnom članstvu. Dakle, tu je pitanje nijansi. E, zatim kada je riječ o pitanju hoće li Gibraltar ili Škotska imati neki sporazum tipa EFTE, sa pravnog stajališta odgovor je ne. Kako biste pristupili EFTE, trebate biti suverena država, točka. A isto vrijedi i za gospodarski prostor. Sad e, ne znam ima li prostora za e, maštovitija rješenja, no ovo je ipak prvi odgovor koji možete dobiti. E, zašto odustati od četiri slobode, kao što je rekao kolega Lajnen? Ja nisam tu iznesio nikakve prijedloge, nego sam ocrtao neke scenarije mogućeg razvoja pregovora. gospođa James čini se je otišla. Dakle, pazio sam da ne iznosim osobna mišljenja o temeljnim pitanjima, nego sam eh, htio biti strogo znanstven. No, kada je riječ o vašem pitanju, moglo bi se reći da ne postoji na svijetu nikakav e, trgovinski sporazum osim e, sporazuma sa Norveškom koji je više od trgovinskog sporazuma. Dakle, obično trgovinski sporazumi ne e, sadrže odredbu o slobodnom kretanju ljudi. Europska unija ima 50 ili 60 trgovinskih sporazuma sa trećim zemljama i niti jedan od njih ne sadrži išta slično. Ja bih mogao reći da je slučaj Ujedinjene kraljevine poseban, to jest doista poseban slučaj, ali o tome bismo mogli još e, i raspravljati. Zbog toga tražim mogući i izlaz e, iz ove slijepe ulice. Kada bi došlo do spontanog pada imigracija, onda e, švicarski model iz 1999. koji je u skladu sa europskim pravom bi mogao biti eventualno rješenje. Um, eh, could I just add a few points uh, on no, uh, first Samo da dodam još nekoliko točaka što se tiče Škotske. Odsutna gospođa James. koja je nepristojno rekla da Michael i ja imamo posebne, posebne interese u tome. Naravno, ja jesam pristan, to nije iznenađenje za nikoga ovdje, a isto tako nije ni pristojno to što je ona otišla prije nego što sam ju uspio odgovoriti. Bilo bi mi drago razgovarati sa stručnjakom iz ukip koji e, zapravo svača činjenice vezane uz integraciju u Europsku uniju. Rado bih imao raspravu s nekim tko doista zna o čemu govori. A tko je u drugom taboru i kada biste to mogli ovdje mm, organizirati, bilo bi mi vrlo drago vratiti se na sastanak u odboru. Gospodin Nikola Strđan je rekao, gospođa Nikola Strđan je rekla da će se sada uključiti u ovaj sudski preme, predmet kod Vrhovnog suda. Dakle, bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako Škotska može riješiti e, ovo neslaganje s Londonom. Imam nekoliko ideja o tome kako se to može učiniti, ali ovdje nije pravi okvir da o tome razgovaramo. Što se tiče šireg pitanja vezano uz posljedicu Brexit, e, Brexita na sastav Ujedinjene kraljevine i e, otoka. E, siguran sam da će to biti katalizator za veću, jaču federalnu strukturu Ujedinoj kraljevini i da ćemo vidjeti još veće prenošenje ovlasti iz Londona na regionalnu razinu s vremenom. Ali prva stvar bi trebala biti ta da se osiguramo da Ujedina kraljevina ostane u Carinskoj uniji. Slažem se s Majkom. Što se tiče toga da bi ovo doprinjelo većoj adheziji pravne stečevine, to je nije tako i to bi još i više posložilo stvari. Što se tiče slobode kretanja radnika, naravno da će postojati kretanje radnika, ali tu će se temeljiti na radnim dozvolama kao što je i u slučaju Ukrajine. No, dosta je jasno prema izjavama onih koji su se zalagali za Brexit i prema riječima predsjednice vlade da ako ona želi pridobiti svoju stranku, da prihvati ove razne opcije za jednu da je taj element isključen iz svega toga kao načelo. A sada je na vama ostalima da vidite kako ili koliko blizu želite ostati s nama nakon što izađemo iz Europske unije. Imamo članak osmi u ugovoru Europskoj uniji koji govori o uskom partnerstvu sa e, susjednim državama u, nevolji. To smo uključili u Lisabonski ugovor upravo zato što je situacija na kontinentu postala sve složenija. Složenija nego što je to bilo slučaj u prošlosti. I ja bih htio od Europske unije da se i dalje pridržava duhu Lisabonskog ugovora što se toga tiče mi nismo ovdje kako bismo postigli eh, dezintegraciju, kako bismo dobili do razvora baš nasuprot. Mi imamo problema, ali molim vas eh, uz naporan rad i uz odgovarajuću političku volju mislim da možemo postići sporazum koji će biti prihvatljiv za obje strane, koji će biti eh, stalan i kojeg će se moći ispoštovati. Zatim postavljeno pitanje s kim da se razgovara kada se ode u Westminster. I gospodin McAllister isto tako pitao što oni misle kada govore o potpunom pristupu slobodnom državu. Mislim, oni ne znaju što po time misle. To je jednostavno odgovor naše pitanje. Oni jednostavno ne razumiju da ne mogu imati potpun pristup jedinstvenom tržištu, a istodobno napustiti Europsku uniju. Dakle, potrebno je provesti odgovarajuću obuku ljudi u Londonu i gospodin Pahovštad mora otići tamo i to napraviti. A u Donjem domu Britanskog parlamenta postoji poseban odbor za Brexit koji je upravo stvoren. Ne znam koliko će on biti djelotvoran, ali možemo pokušati s tim. A kao što znate u gornjem domu Britanskog parlamenta imamo već dugotrajan e, i vrlo postupak e, nadzora nad Europskom unijom. Imamo 30 naših istraga koje se trenutno provode vezano uz ovaj problem vezano uz e, temeljna pitanja, ali ja mislim da to nije dovoljno. Potreban je sveobuhvatan pristup cijeloj toj stvari. I ja mislim da ovaj parlament doista može tu pomoći. Ovo je samo početak vrlo dugačkog procesa, doći će do komplikacija, doći će do groznih rasprava, ali mislim da e, ovaj format kojeg smo danas na večer ovdje vam predstavili je dosta dobar, o kojemu treba razmisliti e, kako napredujemo s raspravama. Nadam se da ćeš, nadam sam se da ćeš, nadam se da reći nešto o svojim posebnim interesima u ovom svemu, a nisam ništa rekao, pretpostavljam da imaš neki interes. Pa ja dobijem mirovinu od Europske unije. To je na neki način e, moj interes. A onda ćemo se u pregovorima složiti oko toga da će tu mirovinu trebati u budućnosti isplaćivati uh, e, riznicu Ujedinjene kraljevine. Ako nema drugih primjedbi, onda vam želim jako zahvaliti e, kako tebi Andrew, tako i tebi Michaelu. Nastavit ćemo s raspravama, a ukoliko vi napravite nešto novo, imamo jednu posebnu ikonicu za Brexit, e, možete nam to podijeliti s nama. 21. studenog u Strasburu u 7. na večer ćemo imati sljedeći sastanak.